Dear colleagues, um, Kolegice i kolege, želim bih započeti sa sastankom, s obzirom da je ministar već e, ovdje, kao znak poštovanja, a s obzirom da imamo i četvrtu točku dnevnog reda, gospođa Konečna, započet ću i upitati vas imate li bilo kakve primjede na predloženi dnevni red, možemo li usvojiti ovako preloženi dnevni red e, znate da se prenosi putem weba, a isto tako e-meeting aplikacija imamo nov e, newsletter koji isto tako vam preporučujem da pročitate, a isto tako Tražimo odobrenje zapisnika sa sjednice od 4. prosinca. Ako nema nikakvih primjedbi do kraja našeg današnjeg e, sastanka, onda bismo time ga usvojili. To pak nas dovodi do 4a. Gospodin Koraj ne je da je ovdje. To je izvješće o dakle, zaštita e, kolektivnih interesa e, potrošača. Gospođa Konečna, izvjestiteljica o tome gdje se nalazimo u pregovorima. Gospođo Konečna, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Štovane dame i gospodo, kolegice i kolege, prvi trilog eh, vezano uz same akcije bio je prvi trilog pod hrvatskim predsjedanjem u vijeću. I to je bio prvi sastanak u 2020. godine. Sve tre institucije kroz svoje predstavnike su naglasili da je potrebno da se zatvore pregovori prije E, kraja hrvatskog predsjedanja, a to je do lipnja ove godine i zbog toga se planira još tri politička trijaloga između ožujka mjeseca i svibnja, a umeđu vremenu imat ćemo tehnički trijalog, prvi tehnički trijalog će se održati 23. siječnja. U političkom trijalogu parlament e, kroz e, glavnog pregovarača gospodina gospodina Didija naglasila je da je svakako snažan mandat e, i velika većina koja je poduprala taj mandat, e, a to je isto tako traženje uravnoteženog rješenja između gospod gospodarskih interesa i potrošačkih interesa. Tuga e, rasprava vodila se o izmjenama koje je priložilo vijeće, takozvani podjela, dakle razlika između uvjeta lokalnih i preko graničnih kvalificiranih e, gospodarstvenika i razlika između domaćih e, i e, stranih prekograničnih aktivnosti. Parlament je stava da se treba e, raditi prema uvjetima, prema kvalificiranim e, jedinicama, a komisija je poduprla i obećala je podupriti ovakav stav. Jasno je da kvalificirane jedinice i u prijelaznom periodu će svakako biti i znažno političko pitanje tijekom nadolazećih pregovora gdje zapravo se traže rješenja koja su prihvatljiva za sve strane i koje još moramo pronaći. Ja sam u bliskom kontaktu sa svim izvjestiteljima u Sjeni i ja ću svakako izvještavati o svim daljim koracima koji će se dogoditi. Hvala, gospođo Kodečna, na ovom e, na informacijama gospodina Kolaja. E, možete nam kazati vezano uz izvješće šina širenja teričkih sadržaja na internetu. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavatelju. E, treći trilog se držao 12. prosinca 2019. godine. U prošlosti, dakle u nekoliko zadnjih mjeseci, određen pomak je ostvaren u nekim točima, a kad je riječ o e, dakle zadržavanje za e, sudske postupke te transparentnost i obveza transparentnost oko korištenja nezakonitog sadržaja. Razmjena gledišta nastave se oko nekih e, ključnih e, pojmova kao što je kako se treba definirati informacije i e, društvo informacija, a što je dijelom uredbe i što se kvalificira zapravo pružanje usluga na tlu Europske unije, definicije što je to teroristički sadržaj i što je to teroristički napad. A isto tako parlament je naglasio važnost definicije kada je riječ o direktivi vezano s terorizam. Naš cilj je da se e, zakon ti e, sadržaje kao što su istraživačke radnje, novinarski uraci i neke druge inicijative ne stavljene ovaj potpis. Transparentnost je potrebna za isto tako pružitelju usluga smještena pružitelju je, je važno i za pružitelji sadržaja, a isto tako i pružitelji sadržaja kad je o tome riječ e, minimalizirati sve one slučajeve gdje zapravo e, vlasti e, mogu sprečavanje djelovanja na transparentan način. Što se tiče evaluacije, samo vremenski rok je raspravljan. Međutim, dvije ključne prepreke još uvijek ostaju a to je pitanje prekograničnog uklanjanja sadržaja, to je znači e, dakle, isto tako i pravosuđe, sporazum između vijeća i parlamenta o cilju da se e, sadržaj ukloni, ali način kako se to treba učiniti još nije usuglašen. Na samom kraju, ne i najmanje važno, to su sami filteri. Dakle, to su proaktivne mjere i e, dužna pažnja gdje parlament još jednom naglašava svoj stav e, da zakonodavstvo ne bi trebalo ni na koji način poticati e, korištenje ovakvih sustava. Hvala lijepa. Hvala gospodine Nikola. I mi Gospodin Švab želi postaviti pitanje. Hvala lijepa, hvala predsjedateljice. Želim isto tako nastaviti e, na onome što je izvjestitelj gospodin Tolaja kazao komisije, kao što smo e, je dakle, predložila uredbu o e, digitalnom sadržaju koja je zapravo je e, u horizontalnom naravi povezana sa ovim koracima. Od gospodina Kolaja želim saznati kako on zamišlja da, s obzirom da je izvjestitelj vezano uz sadržaja na internetu, kako se ovo sve skupa može spriječiti, odnosno da se ne ugrozi sa ovim horizontalnim pristupom, odnosno što mislite ukratko o tome. Gospodin Kolaj, izvolite. U bilo kojem slučaju, s obzirom na ono što smo vidjeli od komisije, e, čini se da komisija e, bi željela izgraditi i na direktivi o autorskim pravima koja koja je prošla, koja je usvojena u zadnjem sazivu, a isto tako i uredba o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu, te isto tako nastaviti i kroz zakon o horizontalnom pravu, te isto tako zasnovati zakonodavstvo koje će biti na tom tragu. I upravo na tragu toga, nadam se da to odgovara ovo vaše postavljeno pitanje, trebamo se svakako usredotočiti i usmjeriti na to da dobijemo visoko kvalitetno zakonodavstvo u vezi sa terorističkim sadržajem, jer u konačnici to neće imati utjecaj samo na uredbu o terorističkim sadržajem na internetu, već i na način kako će komisija izgrađivati buduće zakonodavne strukture a najvažnije u tome jest e, dakle sama uredba o digitalnom sadržajima. Hvala lijepa. Nema daljnih pitanja što nas ravno dovodi prema našem dnevnom redu, na petu točku dnevnog reda drago nam je što je s nama. Gospodin Darko Horvat, hrvatski ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji eto, je s nama i na našoj sjednici našeg odbora, a koji će predstaviti program predsjedništva upravo u našoj domeni. Kao što ste svjesni, pokušali smo strukturirati upravo ovo naše razmjene gledišta. Mi ćemo dati riječ gospodinu ministru oko 10-15 minuta. Nakon toga ćemo prijeći na pitanja predstavnika e, odbora, a isto tako i političkih klubova. Ja bih e, želio istaknuti da E, želimo se pridržavati točnog vremena koje je dodijeljeno, vi možete birati. Međutim, e, samo pitanje pitanje smije trajati odgovor, ne smije biti duže od pet minuta. To možete učiniti tako da postavite pitanje od jedne minute, odgovor dvije i pol minute i još 30 sekundi za jedno dodatno pitanje, potpitanje, što bi ukupno bilo pet minute ili ukoliko želite dvije minute za e, vaš e, pitanje i onda bi ministar imao tri minute, minute za odgovor i onda ne biste imali mogućnost postavljanja potpitanja. Svatko od vas može odlučiti kako je želi. Gospodinu Horvatu, ne sad riječ Hrvatskom ministru, izvolite, hvala vam lijepo što ste ovdje. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospođo de Suter. Zahvaljujem na ovim konkretnim uputama i siguran sam da ćemo se svih ovih izrečenih pravila i držati. Poštovane zastupnice i zastupnici u Europskom parlamentu. Prije svega Dopustite mi da vam poželim puno uspjeha u ovoj 2020. godini koja će sudeći po njenim prvim danima i prvih par tjedana biti vrlo zahtjevna i biti vrlo izazovna. Posebna mi je čast biti ovdje s vama na Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača obzirom na značaj ovih tema za funkcioniranje Europske unije. Hrvatsko predsjedništvo raduje se prilici nastavka rada po ključnim pitanjima za budućnost Europske unije, poput daljnjeg produbljivanja jedinstvenog tržišta, zaštite potrošača te svih ostalih horizontalnih tema na kojima surađujemo kao dionici zakonodavnog procesa Europske unije. Teme vezane za jedinstveno tržište uključujući zaštitu potrošača temeljna su odgovornost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske u skladu s nadležnosti ovog ministarstva u Vladi Republike Hrvatske. Poštovani kolege, vjerujem da dijelimo uvjerenje kako je konkurentno unutarnje tržište jamstvo novih prilika za stvaralački potencijal europskih poduzetnika i dobrobiti svih europskih potrošača. Nastavak rada po tim pitanjima definirali smo i kao jedan od ključnih zadataka u okviru prvog temeljnog prioriteta predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, a to je Europa koja se razvija. Ovaj prioritet označava našu čvrstu usmjerenost na održiv i uključiv rast osnaživanje jedinstvenog tržišta, podizanje konkurentnosti gospodarstva Europske unije, čvršće kohezije i konvergencije te borbe protiv klimatskih promjena. Dame i gospodo, dopustite mi da u ovom trenutku istaknem i druge temeljne prioritete predsjedanja kako bismo s vama podijelili viziju našeg predsjedanja. Drugi prioritet naziva Europa koja povezuje usmjeren na prometnu, energetsku i digitalnu povezanost kao i rješavanje svih nadolazećih digitalnih izazova. Europa koja štiti svoje građane kroz jačanja unutarnje i vanjske sigurnosti i sveobuhvatan pristup migracijama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 drage zastupnice i zastupnici Europskog parlamenta. Hrvatsko predsjedništvo dolazi u vrijeme velikih promjena u Europskoj uniji. Na početku novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa kao i u vrijeme izazova uslijed povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Na unutarnjem planu gospodarstva Europske unije susreću se s posebnim izazovima obzirom na razvoj novih tehnologija, potrebu poboljšanja i moderniziranja poslovanja i pronalaska odgovarajuće radne snage te održivih izvora financiranja. Spremni smo se suočiti sa svim ovim nabrojenim izazovima, no na ovom putu očekujemo usku suradnju s vama parlamentarcima zastupnicima Europskog parlamenta kako bismo postigli dogovor po ključnim pitanjima u svrhu što boljeg pozicioniranja gospodarstava Europske unije u mijenjajućem svijetu današnjice. Tijekom našeg predsjedanja planiramo osigurati nastavak djelatnosti Vijeća za konkurentnost po ključnim područjima od značaja jedinstvenom tržištu, politici zaštite potrošača, jedinstvenoj industrijskoj politici, inovacijama, istraživanju i razvoju. Pored rada u okviru Kompet vijeća u Briselu, smatramo kako će i neformalni ministarski sastanak u Zagrebu biti odlična prilika za razmjenu ideja o budućnosti EU obzirom na plan Europske komisije za objavu novih važnih inicijativa početkom mjeseca ožujka. Dopustite mi u ovom trenutku napomenuti kako će hrvatsko predsjedništvo organizirati i neformalni ministarski dijalog vezan uz politiku zaštite potrošača u Zagrebu 26. i 27. ožujka ove godine s ciljem poticanja međusobne suradnje svih dionika na podizanju svijesti o potrošačkim pravima. Cijenjene kolege zastupnici, naša međusobna suradnja i rad definirati će uspjeh kojeg će Europska unija imati u osiguravanju rezultata po svim prethodno navedenim područjima pri čemu ćemo imati izravan utjecaj na sve europske građane. Smatramo kako je ključna aktivnost u ovom smislu daljnje produbljivanje i jačanje jedinstvenog tržišta. Usmjerenost našeg predsjedništva biti će na uklanjanje neopravdanih prepreka, izbjegavanju stvaranja novih kao i efikasnija provedba važećeg europskog zakonodavstva. Kad je riječ o jedinstvenom tržištu očekujemo da komisija predstavi dugoročni akcijski plan za bolju provedbu pravila jedinstvenog tržišta i analizu regulatornih i neregulatornih prepreka. Kao predsjedavajući predložiti ćemo usvajanje zaključaka Vijeća Europske unije o boljim propisima s prijedlozima poboljšanja načela i metodologija za smanjenje regulatornih troškova za građane i poslovne subjekte u svrhu jačanja konkurentnosti te održivog i uključivog razvoja. Prioriteti našeg predsjedništva u digitalnom području usko su povezani i s ciljem stvaranja digitalnih mogućnosti i jačanja položaja Europe kao svjetskog predvodnika također i u pogledu umjetne inteligencije. Europska unija ima sve što je potrebno da postane predvodnik u umjetnoj inteligenciji na svoj način i na temelju svojih vrijednosti. Nužni su zajednički napori s ciljem maksimalnog povećanja učinka ulaganja na nacionalnoj razini i na razini politika zajedničkih za zemlje Europske unije. Tijekom našeg predsjedanja želimo dati podršku svim aktivnostima koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, no vjerujemo da je za konkretnu podršku važno dovršiti pregovore o programu jedinstvenog tržišta. Cijenjene kolege, dopustite mi da u ovom trenutku s vama podijelim stavove hrvatskog predsjedništva o trenutno aktivnim zakonodavnim prijedlozima. Prijedlog za jedinstveno tržište. Plan je hrvatskog predsjedništva uspješno zaključiti pregovore o programu za jedinstveno tržište ovisno o pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru. Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo za vrijeme našeg mandata uspješno dovršili pregovore o programu jedinstvenog tržišta s Europskim parlamentom. Pozivam stoga ili pozivamo kao predsjedavajući Europski parlament da nastavi pregovore u okviru trijaloga čak i ako su određene odredbe navedene u zagradama kao što je slučaj za sve druge programe financiranja. Dosije notifikacije. Vezano za usluge na unutarnjem tržištu naše je predsjedništvo spremno blisko surađivati s državama članicama kako bi se riješila sva otvorena pitanja ovoga dosjea. S parlamentom dijelimo stajalište da je tržište usluga iznimno važno za jedinstveno europsko tržište. Ako vijeće za to da mandat, nastavit ćemo pregovore s Europskim parlamentom u okviru četvrtog trijaloga po pitanju direktive s kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja. Udružene tužbe. Što se tiče politike zaštite potrošača, hrvatsko predsjedništvo će nastaviti raditi na zakonodavstvu koje se odnosi na zaštitu kolektivnih interesa svih europskih potrošača. Omogućavanje postupaka za kolektivnu pravnu zaštitu je veliki korak naprijed u smjeru unapređenja zaštite prava svih europskih građana i građana kao potrošača. Naš je cilj postići dogovor s Europskim parlamentom tijekom hrvatskog predsjedavanja. Prvi politički trijalog je već održan u konstruktivnoj i otvorenoj atmosferi te nas raduje što postoji obostrana želja da se postigne dogovor u mjesecima koji su pred nama. <clears throat> Računamo na vašu konstruktivnu podršku tijekom trijaloga kako bi uspješno okončali pregovore obzirom na prioritet ovog dosjea za vrijeme našeg predsjedanja. Smatramo da je uravnotežen dogovor moguć, no morat će biti postignut kao kompromis različitih stavova. Uredba o homologaciji vozila. Vezano za prijedlog uredbe o emisiji u stvarnim uvjetima vožnje Koreper je 11. prosinca 2019. godine postigao dogovor o pregovaračkom mandatu. Naš je cilj što prije započeti politički trijalog s Europskim parlamentom kako bi se osigurala čvrsta pravna osnova za primjenu faktora sukladnosti specifičnih za pojedine onečišćivače. Uredba o osiguranju od odgovornosti u pogledu motornih vozila. Što se tiče same Uredbe o osiguranju odgovornosti u pogledu motornih vozila, finsko predsjedništvo u prosincu je dobilo pregovarački mandat. Naše predsjedništvo sa zanimanjem iščekuje predstojeće pregovore u okviru trijaloga s Europskim parlamentom s ciljem postizanja sporazuma u prvom čitanju cijenjene zastupnice i zastupnici Europskog parlamenta. Europski građani računaju na naš dogovor po svim ključnim pitanjima za poboljšanje konkurentnosti europskog gospodarstva u mijenjajućem i vrlo interesantnom svijetu današnjice. Naredno vremensko razdoblje biti će iznimno zahtjevno i izazovno, no uvjeren sam da će naša međusobna suradnja po svim ovim područjima bilježiti uspjeh za uspjehom. Prema tome, biti će mi drago odgovoriti na sva vaša pitanja kako bismo tu suradnju odmah sada, danas i započeli. Želim vam uspješnu 2020. i spremnost na suradnju u svim onim fajlovima koje ćemo donositi za ovaj stol i nadam se u konkretnoj atmosferi raspraviti, a neke od njih i zaključiti. Hvala lijepo. Thank you, Minister, for your opening statement. Um, I will now... Hvala ministre na vašem uvodnim izlaganju. Sada bih eh, riječ dala u prvom krugu predsjednicima klubova, gospodin Švab u ime EPP, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavateljice, gospodine ministre, hvala lijepo na posjeti, na našem odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i na vašem ambicioznom programu koji ste nam upravo predstavili. Mislim da i vi i vaši kolege u Vijeću ministara ste učinili izuzetan dobar posao kada je bilo riječ o e, Brexitu. Vi ste to kratko napomenuli. A isto tako ste dotaknuli važne teme koje želite raspraviti sa 27 vaših kolega koji zastupaju potpuno različite stavove o nekim temama. Nažalost, postoje podjela u sagledavanju kako Europa može funkcionirati i to E, Zagreb, e, Berlin, Paris, e, a isto tako je ovdje u Briselu, a zapravo je dojam da države članice uvijek su spremne ići prema europskim rješenjima ako sami ne moraju ništa mijenjati u svom zakonodavstvu. Međutim, ukoliko su potrebne promjene, onda su stvari puno, puno teže. Želimo vas ohrabriti da upravo ove teme o kojima danas razgovaramo, da i te misli prenesete vašim kolegama i suprotstavite se ako tome nije tako. Dakle, vi ste govorili neopravdano barijere u uslugama, dakle neravno pravno, odnosno isto tako i u pogledu komisije što se tiče prekogranične, e, isto tako djelovanja komisije nemoguće, ali države članice koje su ponekad pristupile e, jednim središnjem putu, u stvari nisu jednostavne. Stoga bi me zanimalo mišljenje e, kako kanite ukloniti ove barijere i kako ih definirate uopće. Drugo, dosije, e, dakle kolektivnih tužbi koje ste spomenuli, e, želim kazati da smo sa vašim predsjedništvom, a pod e, rukovođenjem naše izvjestiteljice, sjeli zajedno. Zapravo i tu je načelo da su države članice se usuglasile oko svega ono što neće mijenjati njihovo pak zakonodavstvo. Pa to nema smisla na europskoj razini. Ne treba nam 27 nacionalnih zakonskih rješenja i još jedno dodatno europsko rješenje. Ne, ono što nam treba ako želimo ostati na globalnoj utakmici E, akteri, ono što je potrebno da imamo jedinstveni pristup u Europi, da zapravo i e, sama odvjetnička društva iz dalekog istoka ne mogu izabrati one e, rješenja koja će biti najbolja za njih kao odvjetnika gdje su potrošači u podređenom položaju. Stoga vas molim da doista vijeće bude spremno na kompromise jer parlament ovaj stav je jasno zastupao od početka. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Švab. I ministar, imate riječ. Poštovani gospodine Švab, zahvaljujem na iskazanom interesu. Nekoliko je u ovom kontekstu pitanja možda različito bilo postavljeno, ali pokušat ću slijediti odgovorima e, kronologiju postavljenih pitanja. Što se tiče samog Brexita, Dakle, Brexit kao danas jedna vrlo teška tema za razgovore i pregovore više nije tema Brexit. Danas je tema što nakon Brexita i kako se ponašati odnosno kako funkcionirati kao jedinstvena Europa, kao jedinstveno europsko tržište kada jedna od članica, a vrlo, vrlo utjecajna na sve dosadašnje europske politike više nije dio jednog velikog zajedničkog udruženja odnosno asocijacije. To pitanje ćemo teško raspraviti i konačne zaključke donijeti na Vijeću za konkurentnost. Vijeće kao e, institucija imati će svoj stav i mi u Kompetu koji smo u ovom trenutku odgovorni za konkurentnost jedinstvenog odnosno zajedničkog tržišta i gospodarstva europskih zemalja biti ćemo siguran sam sinhronizirani i u skladu sa onime što će kompletno vijeće zastupati kao inicijativu. Dakle, u ovom trenutku razgovori, dogovori i usklađivanje stavova traje. Ja sam siguran i budem li u prilike moći ili dati doprinos da se što je bolje moguće ti razgovori sinkroniziraju i usklade dat ćemo svoj maksimalni doprinos takvoj inicijativi, a za neki konačni zaključak pričekati ćemo konkretni stav vijeća. Što se tiče barijera koje danas imaju poduzetnici, prvenstveno mikro, mala i srednja poduzeća ne samo na prostoru nacionalnih gospodarstava već kad oni nastupaju u jednoj vrlo jakoj konkurentnosti e, na zajedničkom europskom tržištu. Dakle, postoje metodologije odnosno metode koje i mi u Hrvatskoj i njemački kolege i austrijski kolege i mnoge druge zemlje Europe koriste da bi snimili uopće administrativnu opterećenost poduzetnika odnosno administrativno opterećenje i nacionalnog i europskog zakonodavstva, a nakon toga moramo se ohrabriti, a mi u Hrvatskoj već četvrtu godinu za redom provodimo akcijske planove kojima analiziramo postojeće zakonodavstvo i kojima kroz akcijske planove predlažemo, a nakon toga i ukidamo postojeće barijere koje stvaraju probleme i gospodarstvenike čine manje konkurentnim. Također, i ovdje na europskoj razini imamo takozvani test malog gospodarstva koji svaki novi zakon mora proći, kroz koji se mora identificirati hmm. kakvo novo i administrativno i fiskalno opterećenje nosi novi predloženi zakonodavni prijedlog, a nakon toga biti hrabri sami sebi prvo, a nakon toga i našim poduzetnicima reći da li mi novim zakonskim okvirom stvaramo dodatna opterećenja ili idemo u prilog tome da neka od njih rušimo, smanjujemo ili ukidamo. SC e metoda je europski poznat mehanizam, mi ga u Hrvatskoj koristimo. Siguran sam da ju je moguće primijeniti i na europsko krovno zakonodavstvo i siguran sam da kroz takav pristup možemo definirati i neke od postojećih direktiva ili uredbi kao prekomplicirane, možda čak i nepotrebne. Segment udruženih tužbi, ako mi dozvolite samo još kratki osvrt. Dakle, Prvi trijalog je odrađen, drugi trijalog je već predviđen za drugog oživka. Koliko ja imam spoznaju i saznanje četiri su nazovimo to teme o kojima se razgovara i pregovara. Želimo distinkciju između domaće i internacionalne odgovornosti, želimo relativno dugi rok transponiranja predmetne direktive u nacionalna zakonodavstva, želimo uvid u javne registre i njihov uvid u njih i želimo mjere zabrane i obeštećenja sinhronizirati s nacionalnih na europsku razinu. Siguran sam da se taj fail može sinhronizirati i siguran sam da će on vrlo brzo u obliku direktive e, doći i na izglasavanje u parlamentu. Thank you, Minister. I just have to tell uh, colleagues, please stick to the two minutes. Samo želim kazati kolegama da zaista se držimo ovog pravila dvije i tri minute, jer isto tako želimo omogućiti svima da postave pitanje. Evo, sve je u redu s ovim prvim pitanjem i odgovorom. Govorite sljedeća ste Šalde Mozove SID. Izvolite. E, dobar dan ja isto tako želim vas pozdraviti u ime svoga kluba, zahvaliti vam u istinu što ste danas e, došli ovamo, a isto tako želite nas izvijestiti o programu Hrvatskog predsjedanja. To je doista velik, sveobuhvatan, ambiciozan program e, kojeg ste si uzeli e, kao svoj cilj, ali jako je dobro čuti kako vi zamišljate to ostvariti u prvom polugodištu i zbog toga vjerujem i mislim da je jako važno da kad je riječ o investicijama, u istraživanje rada, razvoj, potpora digitalizaciji u našim poduzećima. Surađujemo svakako u svakom pogledu. Međutim, dva pitanja želim ipak postaviti. Prvo, kako ćete, vrlo konkretno bih voljela čuti, podupreti ovu digitalizaciju na s jedinstvenom zajedničkom tržištu? Što se tu treba dogoditi u poduzećima? Drugo pitanje, e, dosta ste toga kazali o uklanjanju ovih barijera, pa to slušamo već dugo u Europskoj uniji. Koje su to barijere koje želite ukloniti kao hrvatsko predsjedništvo? Želite li osigurati e, primjerice situaciju da to ipak neće ići na e, uštrb zaštite radnika i zaštite potrošača, jer koji puta su te barijere i zaštitni mehanizmi, a mi to ne želimo izgubiti kao takvu barijeru. Hvala, gospodin Izvolite ministre, tri minute imate. Zahvaljujem poštovana gospođo Šaldimoz. Kad pitate kako to ostvariti, uz puno uvažavanje vijeća prema parlamentu, ali isto tako u očekivanju punog uvažavanja parlamenta prema vijeću. Zajedničkim razgovorom zajedničkim dijalogom i siguran sam da ovih četiri odnosno pet fajlova o kojima sam imao uvodnu prilike nešto reći imaju perspektive da neke od njih Hrvatska privede polako kraju, dakle zaključi trijaloge, a s nekima jednostavno nastavi kontinuitetom kao što je to finsko predsjedništvo radilo prije nas. Što se tiče barijera i kad me pitate kako i koje, Dakle, mi prije nego se prihvatimo akcijskog plana kojim definiramo koje administrativne barijere koliko opterećuju, najprije struka odnosno ljudi koji su tome educirani kroz takozvanu SCM metodu izvrše mjerenja. Kad dobimo jasnu sliku i jasni stav koje su to administrativne barijere identificirane koliko one opterećuju poduzetnika ili poduzetnike, nakon toga se pristupa odluci da li se takva barijera ukida, umanjuje ili jednostavno o njoj dalje ne raspravljamo. Fajlovi koji su vezani uz digitalizaciju kao jednu horizontalnu mjeru, danas procesi digitalizacije u lokalnoj administraciji, u centralnoj državi, u poduzetništvu, u svim sferama života olakšavaju i smanjuju korupciju. Dakle, mi smo elemente digitalizacije i digitalizaciju svih javnih servisa stvorili odnosno koncentrirali u tzv. jedinstveno upravno mjesto. Dakle, jedan dio tih digitaliziranih procesa je centraliziran ili mora biti centraliziran. Drugi dio mora biti liberaliziran odnosno regionaliziran, dakle i uz koncentraciju ovdje ili spram Bruxellesa prema nacionalnim gospodarstvima, dakle jasno treba reći da digitalizacija kao mehanizam e, ne samo administraciji već i poduzetnicima može biti jako veliko olakšanje, smanjiti vrijeme i novac, a prvenstveno eliminirati određeni postotak korupcije. Thank you. Yes, thank you. We have time for shorts. pitanje i kratko pojašnjenje. Evo, hvala vam na ovom odgovoru, ali evo, samo vrlo kratko i brzo. Kada je riječ o prepoznavanju postojećih prepreka, možete li nam zajamčiti da hrvatsko predsjedanje neće, ponavljam, neće smanjiti razinu zaštite potrošača i radnika na jedinstvenom tržištu? Ministre, izvolite. Dakle, ja u ovom, ja u ovom trenutku s pozicije predsjedavajućeg kompet vijeća ovakva isključiva obećanja jednostavno ne mogu davati, ali ono što mogu obećati da ću biti vrlo konstruktivan u dijalogu i da ću vrlo pomno i koncentrirano pratiti i analizirati sve prijedloge ne one koji idu u prilog tome da se potrošačima umanjuju prava već isključivo one kojima ćemo potrošačima osigurati veća, bolja prava i bolju pravnu zaštitu. Thank Hvala ministre. Sljedeća je gospođa Hrancova u ime kluba Renew. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, gospodine ministre. Na početku vam e, želim zaželjeti sve najbolje za predsjedanje. Osobno želim postaviti pitanje dvojne kvalitete proizvoda. Kao što znate, ovo je tema koja je visoko na dnevnom redu ne samo ovog odbora, nego i cijelog Europskog parlamenta. U studenome vidjeli smo rezultate studije GSRC koja je potvrdila da ovaj problem postoji u u cijeloj Europi i ne samo u pojedinim zemljama, ne u Hrvatskoj, ne drugdje, nego postoji čitav e, problem na europskoj razini koji se tiče jedinstvenog tržišta. Sutra ćemo predstaviti rezultate gospodarske analize potrošača koja se bavi informacijama koje potrošače navode na krive zaključke. Proizvođači tvrde, međutim, da je razlog tome različit ukus potrošača ili različite očekivanja potrošača u pogledu cijena, ali ja se ne slažem s time. Postoje na tisuće načina kako bismo mogli riješiti ovo pitanje, ali htjela bih čuti od vas, gospodine ministre, da su argumenti proizvođača nevaljani i da će hrvatsko predsjedništvo se pozabaviti rješavanjem ovog problema. Hvala. Hvala, gospođo Hrancova, ministra, izvolite. Zahvaljujem na ovom pitanju, zahvaljujem na interesu za ovu temu. E, poštovana gospođo Hranzova, dakle, kvaliteta proizvoda i tematika ove prirode a posebice za nas u Hrvatskoj, a siguran sam i za mnoge druge i za mnoga druga nacionalna gospodarstva, ali isto tako i dijelove jedinstvenog europskog tržišta je ne samo bitna već i jedan od prioriteta primjene jer e, Direktiva o kvaliteti proizvoda prošla je svu korespondenciju, usvojena je određeno je vrijeme njegove njene transpozicije u nacionalna zakonodavstva od dvije godine i prije ili poslije sve države predmetnu direktivu moraju transponirati u svoj zakonodavni okvir. Mislim da tu neće biti nikakvoga problema. Ono u čemu očekujemo problem, nadzor i kontrolu provedbe predmetne direktive i u onom trenutku kada direktiva bude dio svih nacionalnih zakonodavstava svih zemalja Europske unije. Dakle, s jedne strane monitoring i kontrola primjene svih onih pravila koji su direktivom definirane, a s druge strane i sukcesivno i pravodobno obavješćivanje o kršenju takvih pravila ponašanja, a onda i kao preventiva odnosno kao kurativa i kazne koje su predviđene za one koji predmetna pravila jednog dana i neće poštivati. Dakle, suodgovornost i europske razine u smislu zakonodavnog okvira i nacionalnih zakonodavstava kao monitoringa i onih koji će predmetnu direktivu transponirati u svoje nacionalno zakonodavstvo, odnosno ustrojavati metode i metodologiju kontrole na koji se način pravila ponašanja definirana direktivom i u stvarnosti provode. Thank you, Thank you very much and happy. Hvala i doista me je drago što čujem da se slažete sa mnom da to jest problem na jedinstvenom tržištu Europske unije. Možda imamo različita gledešta o tome kako riješiti problem, ali znam da sada imamo postojeće zakonodavstvo i da treba revidirati to zakonodavstvo, a ovaj odbor će pozorno pratiti tijek revizije. No, u međuvremenu, i to je uloga predsjedništva, trebali bismo možda sazvati sastanak svih zemalja članica koje će se pozabaviti ovim pitanjem kako bismo se osigurali da će nacionalni zakonodavci poduzeti sve moguće mjere na nacionalnoj razini kako bi se stalo na kraj tome. Hoće li Hrvatsko predsjedništvo biti u mogućnosti organizirati takav sastanak svih zemalja članica? Molim vas kratak odgovor, gospodine ministre. Obično svi vele kad si malo duže u politici onda ne sipaš iz rukava razno razna obećanja, ali ja jesam za jednu takvu inicijativu i pokušat ću da do nje u stvarnosti i dođe. Thank you very much. Hvala, gospodin Kolaja u ime Zelenih. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala ministre na vašem uvodnom izlaganju. Na početku želim vam sve najbolje za izvršavanje vaše važne uloge u sljedećih eh, šest mjeseci. Moje pitanje se usredotočuje na umjetnu inteligenciju, što ste već spomenuli u svojem izlaganju. Preporuke iz 2018. i 2019. godine dvaju izvjestitelja i također e, nedavne e, preporuke Vijeća Europe trebaju se uzeti u obzir pri razmatranju legalnih e, i etičkih implikacija umjetne inteligencije i automatiziranog donošenja odluka. Hoćete li prepoznati pravne jazove i uključiti također i pitanje diskriminacije i predrasuda u raspravu o, na vijeću o umjetnoj inteligenciji? Evo, to je naše pitanje. Hvala. Ministre, izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine Kolaja. Dakle, segment umjetne inteligencije u sklopu svih onih ingerencija koje Kompet vijeće ima je jedno vrlo potentno i vrlo bitno područje uz segment digitalizacije u procesu stvaranja konkurentnog zajedničkog gospodarstva na nivou unije. No međutim, u segmentu umjetne inteligencije mislim da imamo u ovom trenutku jedan, a možda i dva ključna problema. Prvi taj je kako postojeće podatke kojima raspolažemo strukturirane i nestrukturirane na legalan i legitiman način staviti na uvid odnosno u operativnu upotrebu onima kojima su oni potrebiti, a da bi se elementi metodologije, procesi i konačni proizvodi umjetne inteligencije u ovom trenutku mogli početi izrađivati, a onda i primjenjivati. Dakle, segment big data procesa ili prekograničnog dostupa do nekih relevantnih podataka koji su nužni u jednoj analitici, a analitika je temelj svakog procesa umjetne inteligencije, u ovom trenutku su kroz zakonodavni okvir dosta nedorečeni. Dakle, mi nemamo ni u sklopu nacionalnih zakonodavstava, ni u sklopu europskog zakonodavstva definiran jasan pristup strukturiranim i nestrukturiranim podacima. S druge strane, ono što je korak koji nas čeka, na koji način Europu opskrbiti senzorikom i koji su to elementi ili podaci koje moramo početi sakupljati i prikupljati da bi onda elementi umjetne inteligencije koje planiramo implementirati imali realnu osnovu, analitiku i tome slično. Dakle, ono u što sam siguran, ono što trebamo kao što smo rekli da radimo na stvaranju zajedničke industrijske strategije, zajedničke digitalne transformacije, zajedničkog procesa ili zajedničke strategije razvoja mikro, malih i srednjih trgovačkih društava i na nivou Europe ili kao dio industrijske strategije ili kao neovisni dokumenat treba nam strateški dokumenat umjetne inteligencije i nakon toga usklađivanje nacionalnih akcijskih planova sa krovnim europskim dokumentom. Thank you. You have time for a short follow-up question. Hvala, evo. Gospodine Nikolaja, kratko dopunsko pitanje, izvolite. Hvala vam na odgovoru. Želim se osvrnuti na drugu temu u ovom dopunskom pitanju koja je već spomenuta, a to je dvojna kvaliteta proizvoda i citiram iz prioriteta osigurati jednaku kvalitetu proizvoda na tržištima svih zemalja članica. Mi to pozdravljamo kao klub, a moje pitanje je vrlo konkretno. Kako namjeravate potaknuti dalje ocjene učinka uh, u ovom pitanju ili druge mjere koje će ići u tom smjeru? Hvala. Dakle, možda jednim drugačijim rječnikom, ali mogu ponoviti stav koji sam iznio već odgovarajući na predmetnu tematiku. Dakle, spriječavati ili operativno i efikasno spriječiti da nam se na tržištu, jedinstvenom tržištu Europske unije pojavljuju proizvodi različitih kvaliteta je intencija, želja, namjera i mogu reći učinit ćemo sve da se konačno na takav način počne razmišljati na dnevnoj bazi. Niti potrošači Španjolske, niti Hrvatske, niti Bugarske, niti bilo koje druge zemlje Europe nemaju ili ne bi trebali imati priliku niti pravo diskutirati o tome da li je Milka iste kvalitete u jednoj ili drugoj državi, da li je da li su sredstva za čišćenje iste kvalitete u jednoj ili drugoj državi. Dakle, mislim da je to problematika koja bi trebala postati ne više čak ni dijalog, nego nešto normalno što radimo, provodimo i konačno bi morali doći u situaciju da o toj, odnosno takvim temama uopće ne razmišljamo jer kad sinhroniziramo nacionalna zakonodavstva svako će nacionalno zakonodavstvo imati potrebu, ali i morati će efikasno ustrojiti nadzor, odnosno kontrolu takve kvalitete, a nakon toga siguran sam da smo i vijeće i parlament spremni i na onaj represivni dio primjene takvog zakonskog okvira kada ustanovimo da netko s namjerom krši pravila ponašanja koja smo zajednički ispregovarali. Hvala ministre. Hvala gospođa Žao u ime IDEA. Izvolite. Hvala. E, prije svega e, ću bih htjela reći da ću govoriti dvije minute i neće biti radnog pitanja. Prije svega puno sreće, gospodine ministre. Ovo, ovaj odbor, znate, je ima za cilj e, podrška malim i srednjim poduzećima i potrošačima. E, mislim da je jako e, važno da se dobro označavaju proizvodi da bi se zaštitili potrošači. Kad kupim čokoladu u Švicarskoj ili sat u Švicarskoj, to lijepo piše na etiketama. To je isto tako i sinonim visoke kvalitete. To je važan alat za marketing. E, SAD e, ima e, zakon koji se zove Buy American Act, znači kupujte američko. I isto tako se zna koji dio opreme, odnosno elemenata proizvoda dolazi iz SAD-a, znači zna se porijeklo. Zašto ne bismo napravili istu stvar i uveli oznaku Made in Europe, proizvedenu u Europi? jer ovako e, potrošači stvarno ne znaju porijeklo proizvoda koji kupuju. Primjerice, kad kupim med, e, znam je li on iz Europske unije ili ne. Što znači da recimo e, francuski potrošači kupe med koji zapravo 90% potječe iz Kine i zapravo ne znam njegovo porijeklo ili je lažan med. I isto tako mislim da treba na etikete navesti ne samo je li proizvedeno u Europskoj uniji, već u kojoj zemlji i u kojoj regiji. Mislite li da, e, da bi to bilo jako dobro za naše potrošače i male i srednje poduzeća? Ako mislite da da, što će Hrvatsko predsjedništvo napraviti da bi poguralo to pitanje na razini institucija? Hvala. Izvolite, ministre. Hvala poštovana gospođo Žuron. Ja bih kao netko tko je danas u politici rekao pa skoro u potpunosti se slažem sa svim vašim prijedlozima. Ja mislim da nama veliki trgovinski ili trgovački lanci već imaju stvorenu obvezu da na polici proizvoda pišu zemlju porijekla tog proizvoda. Mislim da je to dobro, potrebito i sve što ide u prilog tome da potrošača na vrijeme obavijestimo i educiramo kakav proizvod kupuje. Mislim da je to dobro i sva naša i moja ponaosob nastojanja unutar KOMPET vijeća ići će u prilog napriđenju toga. Ali ono što moramo svimi skupa kao potrošači znati, kupujemo li svjesno, nosimo li <clears throat> svjesno ili koristimo li svjesno one proizvode za koje znamo da izvorno nisu takvi kakvim su oznakama označeni i mi na sebe preuzimamo određeni rizik i odgovornost. Thank you. Hvala. Hvala, gospodin Bilan u ime ecr ima sljedeći riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Želim izraziti divljenje jednom e, radu hrvatskih zastupnika koji su u ovom odboru radili na tome da bi rasvijetlili ovaj problem dvojne kvalitete proizvoda. Budući da smo posvetili e, dovoljno pažnje ovom e, pitanju, nadam se da možemo učiniti slično i za drugu temu koja ne predobiva dovoljno pažnje u ovom trenutku, a to je stanje usluga na jedinstvenom tržištu. Dakle, želim pozdraviti vaš rad na provedbi sadašnjih propisa i uklanjanja ograničenja slobodi nastana i slobodi pružanja usluga. Unatoč tome što je to sastavni dio gospodarstva brojnih zemalja članica, prekogranična trgovina i usluge predstavljaju samo 8% europskog BDP-a, a za razliku od 25% koje predstavljaju mm, robe. I to je preduvjet također za osvorenje zelenog plana. Ljudi se neće mijenjati ako si ne budu mogli priuštiti da se ponašaju drugačije. U međuvremenu usluge nude ogromna potencijal za rast e, i naš je odbor to prepoznao. Dakle, koji je vaš plan da se stvori koalicija koja će promicati nove ideje i koja će čak i poboljšati učinkovitost prijedloga komisije u tom smislu? koje prepreke navode hrvatska poduzeća koje im otežavaju pristup drugim europskim tržištima? Hvala gospodine Bilan. Ministre, izvolite. Hvala poštovani gospodine Gilan. Slažem se u potpunosti s vama. Dakle, segment trgovine, upotrebe i ni drugih aspekata roba zakonodavni okvir je više-manje riješio i uskladio. Što se tiče usluga predmetna direktiva odnosno dosje takozvana notifikacija u ovom trenutku je u blokadi i ako vijeće da mandat mi smo u segmentu ili u vrijeme našeg predsjedanja spremni nastaviti razgovore i dogovore prvo na tehničkoj, nakon toga na političkoj razini. Već je austrijsko predsjedanje iskazalo inicijativu da se segment usluga stavi u jedan puno viši prioritet razgovora, dogovora ili pregovora na relaciji Komisija, Vijeće, Parlament, mi ćemo napraviti sve što će biti u našoj moći da do početka ili kontinuiteta ili nastavka razgovora i dogovora u tom segmentu dođe i pokušati, ako ne za našeg vremena, onda dati priliku onima koji će doći iza nas da taj file, odnosno tu direktivu i nazvat ću započnu trijalog u segmentu ili u sklopu te direktive. Segment usluga slažem se u potpunosti s vama je jedan prostor unutar kojeg možemo ako ju implementiramo i u nacionalna zakonodavstva transparentno i učinkovito, dakle na temelju takvog jednog pravila ponašanja dodatno stvoriti konkurentnim ne samo nacionalna zakonodavstva, ne samo nacionalna gospodarstva već sveukupno gospodarstvo Europske unije i prostor koji se nudi kroz unapređenje tržišta usluga, liberalizaciji usluga i inim drugim aspektima vezanim uz usluge ne samo isključivo ako se mogu vratiti malo i u nacionalno zakonodavstvo i u Hrvatsku u segmentu turizma već i inim drugim gospodarskim aspektima može polučiti dodatni gospodarski rast, može stvoriti puno bolju i fleksibilniju međugraničnu povezanost i e, mogu slobodno reći trgovinu, a ovaj status predmetnog dosjea u ovom trenutku je u jednom zamrznutom stanju. Ponovit ću još jednom, bude li mandata, bude li prilike spremni smo u ovom kontekstu nastaviti razgovore, napravit ćemo sve što je u našoj moći da se što brže dođe do trijaloga i što brže onda osigura nekome poslije nas da se taj trijalog započne. Thank you. Thank you, Hvala ministre. Sljedeća je gospođa Konečna u ime kluba GUE NGL. Hvala gospođo predsjednice, gospodine ministre. Ja ću se nadovezati na prethodne govornike. Vratimo se dojnoj kvaliteti proizvoda. Vaš prvi odgovor je bio sjajan. Mislila sam da je Hrvatsko predsjedništvo spremno. Nakon što ste odgovorili na pitanje kolega, malo sam zbunjena jer ste rekli da ćete započeti ministarski dijalog o zaštiti potrošača u ožujku i ja bih očekivala da će jedna od tema na tom dijalogu biti upravo provedba direktive o dvojnoj kvaliteti proizvoda. Možete li to potvrditi? Ja se nadam da ćete raspravljati o takvoj temi. Istovremeno kada govorite o nadzoru kvalitete i općenito o kvaliteti, bojim se da smo došli do točke u kojoj zbog toga što je komisija razvodnila direktivu izbacivši iz nje najvažnije dijelove o dvojnoj kvaliteti. Dakle, tumačenje nadzora kvalitete će biti drugačije u svakoj zemlji članici. Dakle, možete li odgovoriti na pitanje hoćete li to objediniti i hoćete li osigurati tijekom hrvatskog presjedanja da ćete zajedno s kolegama iz zemalja članica dati jasno tumačenje provedbe nadzora kvalitete u okviru ove direktive. Hvala. Da nije bilo ove zadnje vaše rečenice moj bi odgovor trajao pet sekundi i glasio bi da, da. Ali kao što sam ja možda sa svojom zadnjom rečenicom malo iskomplicirao vaš stav i razumijevanje mog odgovora, tako ću probat pojasnit oba vaša pitanja. Dakle, prvo pitanje da mi ćemo organizirati neformalni ministarski sastanak u ožujku, a tema će biti zaštita potrošača. Između ostaloga uvjerenja sam da na takvom ministarskom sastanku ne možete izbjeći temu ili smisao razgovora, a da se ne dotaknete um, direktive kojom se spričava različita kvaliteta proizvoda na jedinstvenom europskom tržištu. Da li ćemo mi uspjeti neke stvari osigurati, ja ponovno pokušavam ne biti netko ko će sipati čudna ili lažna obećanja, opet ću ponoviti rečenicu koju sam izrekao kad sam i predstavljao dosje, učinit ćemo sve da i na tom ministarskom sastanku i nakon tog ministarskog sastanka, ali i u našem predsjedanju i u radu parlamentaraca koji dolaze iz Republike Hrvatske, imamo isti ili barem slični stav da je takva problematika u ovom trenutku za Europu neprihvatljiva, da ju treba mijenjati i da proizvođače ako to ne žele sami na neki način treba prisiliti da im kvaliteta proizvoda bude uniformna u svim zemljama u kojima te svoje proizvode i prodaju. Hvala. Sljedeća je gospođa Kokalari iz e, Pučana. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, kada ste najavili prioritete hrvatskog predsjedništva, naglasili ste važnost e, kružnog gospodarstva te produbljivanja unutarnjeg tržišta. Istovremeno očekujemo da komisija najavi novi akcijski plan za kružno gospodarstvo, te mislim da promicanje kružnog gospodarstva i prekogranične trgovine za reciklirane i mm, ponovno korištene proizvode je nešto što ide prema cilju ostvarivanja klimatskih ciljeva, a isto tako osigurava i rast koji je plan predsjedništva kako bi e, promicali preko graničnu trgovinu za proizvode koji su e, reciklirani, mogu se ponovno koristiti ili se mogu popraviti? Hvala. Izvolite, ministre. Hvala vam, gospođo Kokalari, na interesu i pitanju. Dakle, kružno gospodarstvo klimatski neutralno gospodarstvo, zeleni plan, svi ti aspekti, sve te inicijative o kojima danas razgovaramo ili su već u obliku nekog od zakonodavnog akta primjenjivi i na europskoj i na nacionalnim razinama, ne samo u velikoj mjeri, već pa gotovo isključivo ovise o tome na koji način ćemo osigurati financijske mehanizme i izvore financiranja da u neke procese uđemo i s nekim procesima se pozabavimo. Višegodišnji financijski okvir koji u ovom trenutku je u procesu razmatranja pregovora, dogovora, morati će u svom konstruktu od 21. do 27. pokazati jasni stav onih koji donose odluke na koji način su predmetne svoje ideje spremni financijskim izvorima pratiti da bi one bile stvarne i konkretne. Ako ćemo imati zakonodavni okvir, zakonodavnu omotnicu kroz koju ćemo stvarati uvjete, a ne osigurati provedbene mehanizme, mislim da takvi akcijski planovi, takve strategije, takvi programi neće saživjeti i neće uspjeti. Dakle, ono što je za nas vrlo bitno, ja sam siguran da ste gotovo svi imali prilike pročitati novi zeleni plan. Transformacija industrije i svega onoga što iza industrije ostane, a to je ustvari ono najosjetljivije i najteže reciklirano i najteže zbrinuto. Dakle, taj industrijski otpad imati će ili će morati imati unutar izvora financiranja koji će pratiti zeleni plan posebno mjesto, posebnu financijsku omotnicu bez obzira da li ona bila unutar višegodišnjeg financijskog okvira ili kroz neki fond mimo višegodišnjeg financijskog okvira koji će biti namijenjen za financiranje zelenog plana. Dakle, mi u ovom trenutku moramo voziti na dva paralelna kolosijeka. Jedan je set dobrih želja, a drugi je onaj mnogo, mnogo teži pronalazak financijskih instrumenata kojima ćemo te svoje želje moći i financirati. Hvala, Borzan iz Poštovani ministre Horvat, e, drago mi je da ste danas s nama. E, prije nego što postavim pitanje, htjela bih samo dati jedan mali komentar, a to je, odnosno izraziti svoje zadovoljstvo vašom reakcijom na e, na zastupnička pitanja koja su bila vezana za različitu kvalitetu proizvoda. Ja samo želim izraziti svoju želju da budete e, ambiciozni i e, da ovu temu gurate zaista sa velikim žarom jer vidite i ovdje koliko je ona interesantna zastupnicima i koliko je važna za Europsku uniju. Što se tiče moga pitanja, e, kolegica iz ipp je već postavila djelomično to pitanje, e, međutim ja bih vas molila vezano za e, dakle produljenje trajanja uređaja E, e, lakši i jeftiniji popravak te dostupnost rezervnih dijelova. To je nešto što je izuzetno također kao tema važno. E, dali ste relativno općenito odgovor pa bi vas molila samo da mi malo specifičnije odgovorite koje točno zakonodavne prijedloge namjeravate podržati u akcijskom planu u ožujku. Hvala. Hvala. Izvolite ministre. Um, Mislim da smo tokom ovih današnjih pa reći ću nepunih sat vremena isprepleteno progovorili o svih šest, pa ne samo za nas već i za kompet vijeće, a siguran sam i za sve zemlje članice Europe vrlo bitne inicijative koje ili jesu u ovom trenutku eh, na pragu ili u procesu donošenja ili su fajlovi već zaključeni u obliku direktiva donijeti i stvoren je uvjet za njihovo transponiranje u nacionalna zakonodavstva. Dakle, ono što je za nas reći ću krivo ako velim drugi prioritet, dakle dio prvog prioriteta da nam svi proizvodi kao što je ovdje danas već bilo i apostrofirano budu kvalitetno i jednoznačno označeni. Dakle, potrošač, kupac mora jasno biti informiran o onome što kupuje. Ako to nije tako kroz zakonodavni okvir mora dobiti priliku taj proizvod vratiti na način da mu se da kvalitetni zamjenski ili da mu se povrati novac koji je u taj proizvod investirao. Stvarati uvjete da određeni proizvodi ili svi proizvodi imaju vremenski period od sedam ili deset godina unutar kojih proizvođači moraju osigurati adekvatne rezervne dijelove i osigurati popravak takvih uređaja, mislim da je isto jedna teza o kojoj možda i ne bismo smjeli previše debatirati već bi ju danas 2020. godine trebali prihvatiti kao nešto normalno. Barem ja tako gledam na sve ono što kupujem danas i ja kao kupac, ne kao ministar nego kao kupac ljucam sam na svakoga ko mi proda ili mi nedovoljno jasno označi proizvod koji je predmet mog interesa i želim ga kupiti. Dakle, segment, rekao sam već, segment zaštite potrošača ne samo da je prioritet našeg predsjedanja Segment zaštite potrošača bio je predmet interesa i prioritet gotovo pa svih dosadašnjih predsjedavajućih. Siguran sam da će o segmentu zaštite potrošača i unapređenju njihovih prava razgovarati i govoriti svi oni koji dolaze nakon Hrvatske. Ali ono što nam je bitno, bitno je da iskomuniciramo i imamo zajednički stav, taj stav jasno artikuliramo u nacionalnim zakonodavstvima stvorimo efikasne mehanizme kontrole, pa ako treba i efikasne mehanizme kažnjavanja da bismo takve anomalije spriječili ili da ih danas na tržištu bude što je manje moguće. Za segment, e, ja ću se usuditi reći, e, produljenja e, duljeg vijeka trajanja proizvoda, dimenzioniranja takvih proizvoda na duži vijek upotrebe, siguran sam da ćemo i u segmentu kružnog gospodarstva i u segmentu zelenog plana imati prilike puno, puno više govoriti i osigurati mehanizme za konkretno provođenje takvih inicijativa. Hvala. Sljedeća Ispričao se, imam do, dopunsko pitanje jer sam imala samo jednu minutu. Ali nedostaje nam vremena. Ali sam govorila samo jednu minutu. Biću kratka. Ministre, da spominjete eh, da vam je zaštita potrošača eh, visoko na eh, ljestvici prioriteta, budući da je Hrvatska na samom dnu po pravima potrošača. I s tim u vezi nisam danas čula da ste spomenuli niti jednom riječju udruge kao nositelje aktivnosti. E, znamo da su u Hrvatskoj ugašena mnoga savjetovališta, udruge i centri, e, a ministarstvo sada rješava upola manje problema koje su one radile. Stoga me zanima s kojim resursima bi tako opustošene udruge trebale se boriti protiv velikih igrača na tržištu. Da, e, tu ste djelomično u pravu. Zašto djelomično? E, djelomično iz jednostavnog razloga jer smo mi unatrag dvije godine počeli primjenjivati jedan drugačiji način financiranja aktivnosti tih udruga, projektno financiranje u smislu kontinuiranog raspisivanja natječaja i involviranja samih udruga u procese koji idu u prilog osvješćivanja potrošača njihovim pravima edukacijom potrošača pravilima ponašanja, ali isto tako prijavom konkretnih projektnih ideja za koje dajemo sredstva iz državnog proračuna. Nisu udruge limitirane kroz koliko ili na koliko se projekata mogu javiti. Bitno nam je da i same udruge, odnosno ljudi koji jesu volonteri u tim udrugama spoznaju činjenicu da određena dobra projektna ideja u korelaciji sa lokalnom upravom i samoupravom i centralnom državom ima izvore financiranja i ako je ideja dobra stručno povjerenstvo koje ju ocjenjuje nudi izvor financiranja kroz koji se predmetne udruge mogu uključiti u sve aspekte rada udruga u procesu zaštite prava potrošača. Hvala gospođa Han iz Renewa. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, hvala vam, gospodine Horvat, što ste predstavili hrvatske prioritete. E, vratila bi se na temu koju ste se tek nakratko e, u uvodu osvrnuli, a to je umjetna inteligencija. Rekli ste da su nam potrebna pravila koja se temelju na našim vrijednostima, investicijama visoke vrijednosti. E, postoje međutim i etičke implikacije e, za umjetnu inteligenciju, pa me zanima što Hrvatska e, predsjedništvo tu planira, koji su tu konkretni planovi, pogotovo nakon uznemirujućih vijesti ovog tjedna gdje smo shvatili da prepoznavanje lica putem umjetne, umjetne inteligencije u SAD-u se puno koristi i to pogotovo njihove agencije za e, provedbu zakona i radi se o privatne kompanije e, koje koriste tu tehnologiju, a dobivaju te informacije s društvenih mreža e, koje utječu i na europske potrošače. Pa nas zanima vaše mišljenje vezano uz umjetnu inteligenciju koja i kako zaštititi zaštite potrošača, a isto tako su tu i ove etičke implikacije. Hvala vam gospođo Han na predmetnom pitanju. Pokušao sam u jednom dijelu definirati rekli bismo fundamentalni problem koji moramo za početak riješiti da bi se konkretni proizvodi umjetne inteligencije mogli dohvatiti i biti primjenjivi u svakodnevnoj upotrebi ne samo na prostoru nacionalnih gospodarstava ili funkcioniranja lokalne ili centralne e, države već određeni proizvodi postali komercijalni za dohvat i upotrebu svima nama kao danas sutra potrošačima. Dakle, ja i dalje napominjem svjestan činjenice da svaki konkretni proizvod koji ima implementiran neki dio umjetne inteligencije u svom sadržaju mora imati izvorište, dostup do podataka. Podaci su za mene u ovom trenutku ključ. Podaci su jedan vrlo širok pojam. Dakle, podaci mogu biti podaci osobne prirode, mogu biti podaci koji nisu dostupni ili ne smiju biti dostupni javnosti, mogu biti strukturirani, nestrukturirani, mogu biti štićeni određenim velom tajnosti. Dakle, podatak je danas jedna vrlo, vrlo široka, vrlo širok pojam kojeg mi u ovom trenutku nismo definirali. Ovaj etički aspekt za koji očekujem da ćemo 19. veljače kroz prezentaciju akcijskog plana dobiti obrise na koji način se i ta etička komponenta želi implementirati u segment zakonodavnog okvira, pa i nešto što smo nazvali bijela knjiga koju također očekujemo, biti će, ja se usudim reći, malo jasnije definirani svi ovi aspekti o kojima danas govorimo, ali opet velim, danas imamo veliki set podataka koji već danas možemo i prekogranično razmjenjivati. Imamo set podataka koji javnosti mogu biti dostupni na temelju njih možemo u ovom trenutku raditi proizvode temeljene na umjetnoj inteligenciji i primjenjivati ih. I danas već moramo razmišljati na koji način i koja je to senzorika koja mora prikupljati relevantne podatke koje ćemo u budućnosti koristiti za implementaciju određenih proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji koji će nam biti dostupni usudit ću se reći kao potrošačima na dnevnoj bazi. Thank Hvala. E, e, veselim se e, da ću više čuti od vas nakon drugog zato što doista hitno moramo imati vrlo jasne planove, vrlo jasan europski plan za umjetnu inteligenciju. Hvala. I posljednji govornik je gospodin Dolešal iz EPP-a je, gospođa predsjednice, gospodine ministre, hvala vam lijepo na prezentaciji, mm, prezentaciji programa predsjedništva vijeća e, za idućih šest mjeseci. 10. siječnja 2017. E, godine komisija je dora prijedlog e, uredbe o provedbi 2016G o uslugama u zajedničkom tržištu, a vezano uz postupak notifikacije, a isto tako vezano uz potrebe te i promjene uredbe iz 2012. godine o administrativnoj suradnji kroz programu tržišta, dakle uredba notifikacije koja je predložena na temelju dvije presude Europskog suda iz 2018. godine, e, sama direktiva bi bila obveza da se notificira i e, prostorni planovi koji se trebaju notificirati. Vijeće je dalo različite prijedloge, raspravljeni su oni, ali od zadnjih pregovora nije se moglo naći kompromisno rješenje između država članica. S obzirom na moguće negativne posljedice za općine i komunalna poduzeća, također i isto tako pravne nesigurnosti i značajnog vremenskog kašnjenja u postupku, a to je i do šest mjeseci, želio bih e, čuti više o nastavku ovih pregovora. Postoje li isto tako nastojene da se trilog vezano uz e, ured notifikaciji, koje su konkretni prijedlozi, koje Hrvatsko predsjedništvo e, kani poduzeti kako bi se upravo riješili pitanje i kako bi se dijalog sa Europskim parlamentom nastavio u tom kontekstu. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Dolešov. Da, predmetna direktiva je u procesu ili u fazi preispitivanja i ono što jesmo spremni, dakle već tijekom veljače, dakle drugog mjeseca, krenuti u bilateralne sastanke s državama članicama kako bi konkretnije ispitali njihove stavove i pripremili kompromisno rješenje kao moguću osnovu za nastupajući trijalog. Dakle, nekoliko sam puta ovdje već ponovio, uz jedan kompromis, uz jedno poštivanje stavova u tom trijalogu Komisije, Vijeća i Parlamenta biti će nemoguće usuglasiti stavove. Ovo je jedan od, ja ga neću nazvati problema, ali jedan od procesa unutar kojeg moramo napraviti krug razgovora sa zemljama članicama da bismo znali osob svaki nacionalni stav o tom problemu. Ali ono što je moj definitivni zaključak, dakle 2020. mora nam biti cilj rasteretiti gospodarstvo, omogućiti bolje i lakše funkcioniranje lokalne samouprave i centralnih državnih administracija. Dakle, danas stvarati nove administrativne ili bilo kakve druge prepreke je kontraproduktivno. Dakle, danas bi glavni cilj i intencija trebala biti pojednostaviti određene administrativne procedure, umanjiti parafiskalno, neporezno pa čak i porezno i omogućiti da nam građani na uštrb pojednostavljenja i pojeftinjenja određenih servisa što je više odnosno godinu za godinom sve bolje žive. Thank you, Minister. I'm E, hvala ministre. E, mislim da smo ovdje iscrpili sve govornike e, i molim vas da iznesete svoje završne napomene ako želite. Hvala gospođo predsjedavajuća, poštovane članice i članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo. U ovih kratkih nazovimo to sat vremena pokušali smo jasnije približiti ne samo hrvatske prioritete već jedno kontinuirano nastojanje da u nekim od dosjea pronađemo kompromisna rješenja, provediva rješenja, ali kao što sam rekao pronađemo istovremeno i održive izvore financiranja kako bi se naše ideje naš zakonodavni okvir kroz određene akcijske planove, kroz mjerljivo vrijeme mogao i realno završiti. Ja nakon odgovora na vaša pitanja nemam što posebno dodati uvažavajući vaše vrijeme i vaš dnevni red nastavka sjednice odbora. Ja vam se zahvaljujem na interesu, želim vam još jednom puno sreće, prvenstveno zdravlja i uspješnu 2020. godinu. Hvala ministre. Hvala ministre u ime odbora i u svoje osobno ime. Zahvaljujem na ovoj razmjeni gledišta i cijenim upravo e, sve ono što smo kroz strukturirani način učinili da je to bolje nego li u prošlosti i da je to dovelo do doista dubinske rasprave koje nam je pružila jako dobre odgovore. Hvala vam na tome. Nadamo se da idućih e, šest mjeseci ćemo imati konstruktivnu suradnju sa predsjedništvom u pregovorima koji nas očekuju. A je, gospodine ministre, e, čuli ste koji su to prioriteti naših članova odbora za unutarnje tržište i zašto potrošača i e, hvala vam lijepa. I sada ćemo imati jednominutnu stanku prije nego što pređemo na sljedeće točke našeg dnevnog reda. Dear colleagues, kolegice i kolege, dozvolite da nastavimo s našim radom. Sljedeća točka na našem dnevnom redu jesu, dakle, sjednice na zakonodavnog nadzora, direktiva o sigurnosti mrežnih informacijskih sustava, direktiva NIS. Želim pozdraviti načelnika odjela Jakova Poratinski za karijer sigurnosti i politiku digitalne privatnosti u glavnoj upravi za komunikacijske mreže Mislim da ne moram vas eh, podsjećati da su eh, ćemo zaista sa velikim zanimanjem dakle pratiti i zakonodavno nadzirati i samu direktivu iz 2016. godine a isto tako mm, dakle, prenošenje nacionalne nacionalnu 2018. godine svi ste e, vidjeli i samu bilješku u samom dokumentu za sastanak priopćenje zastupnicima koja daje određene pozadinske informacije. Ja bih e, sada riječ dala gospodinu Boratinskom 10 minuta i nakon toga možemo eto raspraviti. Izvolite gospodine Boratinski. Dobar dan, dame i gospodo. Hvala, gospođo predsjednice, što ste mi dali mogućnost da predstavim sadašnju e, stanje stvari vezano uz direktivu se Dozvolite da isto tako podsjetim da je direktiva bila dio 2013. godine strategije o kibersigurnosti. To je zapravo po prvi puta da je e, na razini Europske unije smo pokušali dakle, konstruirati jednu sveobuhvatnu e, priču oko kibersigurnosti kao takve i ovaj odbor je odigrao izuzetno važnu ulogu u vođenju sa strane parlamenta upravo i drago mi je da upravo sa gospodinom Švabom koji je bio izvjestitelj e, tada za dosije. Ja bih e, želio se usredotočiti na samo izvješće koje komisija usvojila kas, krajem e, listopada prošle godine. To izvješće je zapravo prvi korak e, u procjeni same direktive i funkcionalnosti direktive, dozvolite da vas vratim u povijest, e, Sam ideja o izvješću koja je možda enkriptične naravi koje ne prati, a to su konzistentnost e, država članica u identifikaciji operatora a to je povezano pak sa e, kontekstom, sa originalnim kontekstom e, prijedloga gdje je zapravo odlučeno da operatori ključnih usluga su u nadležnosti države članice koje će odrediti opseg djelovanja koje su to E, poduzeća koja će proisteći iz direktive, govorimo dakle o dvama e, obvezama, dakle e, upravljanje rizicima, druga je povezana sa obavještivanjem o incidentima u području kibersigurnosti. Sama ideja o izvješću je proistekla iz parlamenta, iz ovog odbora i ovo područje je vrlo rano otkriveno kao mm, fragmentirano područje, a prije i apsolutne procjene koje je činila komisija koja će učiniti do proljeća iduće godine, moramo sagledati ove neke specifične elemente. Kada pogledate e, ovaj vremenski tijek sama direktiva je stupila na snagu u kolovozu 2016. godine, kao što sam i kazao, to je prema direktivi državne članice moraju identificirati operatore, to jest poduzeća koji pružaju takozvane ključne usluge. Kada isto tako pogledamo i dakle studeni 2018. godine to je bio trenutak kada su države članice trebale e, podastati informacije o identifikaciji ovih operatora, ovih e, ključnih usluga, bilo je nekih kašnjenja koje su značajno, zbog toga nismo zadržali ovaj. Student 2018. godine htjeli smo imati jednu sveobuhnu sliku za države članice i zbog toga smo izvješće usvojili 2019. godine. Zbog čega je to važno da i države članice identificiraju poduzeća, e, operatora ključnih usluga. E, vi znate da zapravo smo izuzetno povezani kibersigurnost i ugroženost kroz kibersigurnost ide i prekogranično i očito to da isto tako je zbog unutarnjeg tržišta sami poduzeća koje imaju usporedive uloge na nacionalnom tržištu zapravo su pod e, istovjetnim uvjetima koji su postavljeni pred njih i stoga ih treba identificirati kao operatore ključnih usluga bilo u zemljama ili nisu identificirane u toj ulozi, a upravo iz razloga zbog toga što ne prelaze određene pragove. Samo izvješće je sagledalo kako se ove ključne usluge kao takve identificiraju e, koje su to pragovi koji se koriste u državama članicama i u konačnici i same operatore poduzeća koja jesu osposobljen za ključne usluge. Ja ne bih ulazio u detalje, međutim ovdje možete vidjeti da zapravo pokazuje različitost pristupa u državama članicama. A razlozi tomu su da države članice su e, identificirali ključne usluge na različite načine i kategorizirali to na različite načine i to je pak e, stvorilo, možemo kazati, nekakve nedomice oko e, dosljednosti. Sljedeći, dakle, slika nam prikazuje kako se to, dakle, ne govorimo o tome tko je dobar, ko je loš, ko je u pravu, tko nije u pravu. Zapravo želimo pokazati pristupe država članica Estonije s lijeve strane, e, koja zapravo je generički koristila operatora u električnom, e, distribucijskom sestnju. a s druge strane imate Bugarsku, koja ima jedan granularni pristup e, koji definira istu uslugu kroz šest različitih kategorija i kada pogledate Portugal i Dansku, tada ćete vidjeti da u usporedbi sa Estonijom i Bugarskom su neki dijelovi koji se tiču elektroenergetskog sustava koji e, su obuhvaćeni time. To je znači prva razina identifikacije koju smo sagledali. Drugo, pogledali smo pragove e, koje države članice koriste, koje su koristili rađe tipove i razine. Evo samo neke primjere, jedna kategorija koju smo u jednom sektoru iskoristili, a digitalna infrastruktura i posebno e, točke za razmjenu, internetsku razmjenu koju su zapravo kritična okosnica koja treba e, omogućiti međusobnu povezanosti putem interneta. Vidimo da postoje različiti pragovi, čitav niz zemalja koristi broj autonomnih sustava koji su priključeni, neki su koristili pak e, pristup e, kroz tržišni udio, a neki pak kroz e, podatkovne količine i numeričke brojke koje se primjenjuje, koji puta se to može interpretirati kroz veličinu same države članice, ali ne u cijelosti. Kada u konačnici pogledamo same rezultate, definicije operatora ključnih usluga zbog čega je to e, imamo takve različite brojke koje se uvelike razlikuju. Naravno, pokušali smo e, to prezentirati na razumljiv način i zbog toga smo odlučili da ovaj grafikon E, zapravo e, svedemo na broj operatora na 100.000 stanovnika i to je zapravo jedno e, približavanje ovim apsolutnim brojkama i naravno da bismo očekivali sličnosti u tom pristupu, međutim i tu vidimo da imamo situaciju da manje države članice imaju daleko veći broj operatora po glavi stanovnika. Razlike koje imamo su doista velike i jednu državu članicu nismo uopće uhvatili jer je metodologija potpuno drugačija u identifikacije i morali smo primijeniti e, ih na 10.000 operatora u toj državi. Ono što smo isto tako zamijetili, a koje isto tako vezano s harmonizacijom same direktive, da neke države članice su identificirale neke dodatne sektore, to želimo pozdraviti da se uključuje, da se uključuje i javna administracija i državne službe e, koji su dio prethodnog prijedloga komisije i direktive da se uključe i ove i javne administracije kao dio e, jednog takvog niz pristupa budu uzeti u obzir i to je jako važno. Što se samih zaključaka tiče, s obzirom na različit pristup država članica i kako su identificirali svoje operatore ključnih usluga, krajnji rezultati, naravno, dakle, usporediva poduzeća nisu e, tretirane na isti način u državama članicama. Ne govorimo tu o uvjetima kad je riječ o prijenosu sigurnosnih mjera. Ovo je samo izjava koja zapravo želi kazati da li poduzetnici potpadaju pod ovu direktivu ili ne. Po našem mišljenju to može doista imati negativan učinak na ravnopravnost na unutarnjem tržištu i to upravo može biti i E, smanjenje otpornosti e, dakle u ovom pogledu, a preporuke koje smo s tim u vezi izdali i pozivamo države članice da zaista moramo sagledati ovih ključnih usluga i popis ključnih usluga nisu samo pragovi koji moraju biti identični za sve, jer to e, doista postoje nacionalne specifičnosti. Međutim, e, ovo želimo uskladiti, usuglasiti same pragove kao takve, a isto tako pozivamo države članice da e, dovrše proces identifikacije operatora ključnih usluga, nešto što je isto tako jako važno, da je proces konzultacija između država članica upravo u trenucima kada e, jedna te isto poduzeće e, daje više usluga u, više država članice financijske institucije, navodim kao primjer, ali i neke e, poduzetnici u području opskrbe energijom. Dakle, vrlo rijetko se događalo da su takve konzultacije provedene, a ne samo e, na tragu rezultata. Međutim, moramo zaključiti da nismo imali ni neki osobit follow-up. Zajedno sa mm, skupinom za suradnje vezano uz NIS, e, identificirati isto tako i smjernice koje bismo voljeli unijeti. Toliko sam izvešću izvješću prije samog zaključka želio bih isto tako dati jedan kratak pregled gdje se nalazimo sa apsolutno kompletnim mojim procesom implementacije ovo izvješće je zapravo svojevrsno davanje apetita ono onoga što e, treba sve sagledati. Vjerojatno moramo puno više toga sagledati, a ovo su upravo koroci koje ćemo mi slijediti. Sada smo u procesu obilaske država članica i što je izuzetno složen e, pothvat, e, jer upravo možemo vidjeti kako direktiva se primjenjuje na licu mjesta. Izuzetno zanimljivo je da u mnogim državama članicama zapravo je to e, ključna promjena koja dozvoljava da i same vlasti ne samo da u, ustanove već isto tako da povećaju svoje resurse. Primjer koji želim navesti, u srpnju sam bio u jednoj državi članici broj zaposlenih e, u području kibersigurnosti sa 7 na 70 je povećan broj djelatnika. To je doista jako važno jer e, država mora još puno toga učiniti konkretno u tom pogledu i e, s obzirom i na to da postoji velike broj poduzetnika koji se bave digitalnom tehnologijom na njihovom teritoriju i to je jako važno onda u tom pogledu da je e, svakako e, i same informacije koje primamo u tom pogledu su doista interesantne. Sada sagledamo što je ispred nas, e, dakle sve glavne stupove, same direktive, operat operateri ključnih usluga, digitalni pružatelji e, usluga, dakle na pružatelj DSP. Gledamo da li je to sukladno, jako važno e, kako nacionalno zakonodavstvo e, prati sve ove odredbe iz direktive notifikacije e, o e, dakle, e, ugrožavanju kibersigurnosti, pristup kao takav i također ćemo sagledati i druge stupove i same direktive. To su kapaciteti nacionalnih službi CSRT-a, Computer Security Incident Response Teams, specijalisti u području IT-a koji se bave incidentima u području kibersigurnosti. To je obaveza svih država članica da imaju upravo takav jedan tim CSRT, e a isto tako ćemo sagledati i suradnju na europskoj razini, a to je skupina za suradnju e, rasprava o politikama između država članica koja je u široko bila uključena u izvješće a, kad je bilo reći isto o 5G mreži, ali isto tako i samim incidentima kibersigurnosti. Krajnji rok jest svibanj 2021. godine i doista to bi bilo i krajnji rok do kada bi komisija e, će završiti ovu reviziju i bilo bi isto tako i prilike da vas o, izvještavamo o samom procesu i tijekom ove godine. Hvala lijepo što ste mi dozvolili da iznesem. Hvala gospodine Boratinski na vašoj prezentaciji. Sada bih e, otvorila raspravu. Nekoliko već prijava imamo gospodin Švab eh, koji je bio izvjestitelj. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice. Ako bismo mogli se vratiti na ovaj pregled eh, država članica bilo bi doista od koristi kako direktiva država članicama omogućuje da čine ili ništa ili nešto ili čine jako puno. Molim vas da vratite taj slajd jer otvoreno ću kazati pokušali smo od 2000 2013. godine boriti se koliko god to moguće e, za integraciju e, kritičnih infrastruktura koje su zapravo esencijalne u području usluga. Nećete vjerovati da mala zemlja poput Luksemburga, Malta, Estonije imaju toliko više e, dakle ovakvih ključnih usluga usporedbi sa Njemačkom ili Poljskom ili nekim drugim državama. Smiješno je ovo što možemo vidjeti u Europskoj uniji. Vidimo da je ugrožavanje na sve višoj razini, dakle imamo doista velik e, područje rizika kibersigurnosti, a isto tako kad je riječ o praćanju u državama članicama direktiva mogu učiniti što god im volja, jer je to direktiva, a neke države članice mogu činiti daleko više od zadanog. Naravno morate usporediti veličinu države, ali ključna usluga mora biti ključna usluga u čitavoj Europi, ne samo u Estoniji, Luksemburgu ili na Malti. No, Možemo zaključiti u ovom trenutku da predsjednice, davateljice da doista i kolegice i kolege treba nam harmonizacija, ne možemo prepustiti e, ovo situaciji da sedam godina nakon što je direktiva usvojena da zapravo ključne usluge se različito tretiraju u EU usprkos tome što smo se složili oko opasnosti e, u području kibersigurnosti. Dakle, treba nam harmonizacija trebamo isto tako na europskoj razini definicija ključnih usluga. Moramo to učiniti, pa i protivno francuzima, njemcima i ostalima koji su protiv toga, moramo imati unificirani pristup svemu ovom. Još jedna točka koju želim naglasiti ovdje, to je na neki način i na onom slajdu koji donosi zaključke. Zaključak da nam je još uvijek e, potrebna standardizacija, dakle, operateri e, u području kibersigurnosti na kojoj razini kvalitete mogu javnosti prikazati e, ove standarde, a i nedostaje obještavanje javnosti o tome kada možemo očekivati, gospodine Boratinski, da ćemo dobiti ISO 2000 18. Kada ćemo imati taj europski standard? Jer e, povjerenik je bio jasan da u području kibersigurnosti želimo jedan evropski standard da operateri točno znaju i da e, isto tako i korisnici usluga znaju kada će to biti i usvojeno implementirano. Hvala, ukoliko ste suglasni, možemo uzeti još jedan pitanje. Gospodin Ansip, izvolite. Hvala. Hvala predsjednice. Želim zahvaliti predsjedniku Europske komisije na ovom pregledu koji nam je dao. Apsolutno sam siguran da ova direktiva NIS, a isto tako da je to jako dobro zakonodavstvo i da je doista došlo kao zakonodavstvo u pravo vrijeme. A sama direktiva naše države članice su e, se do tada bavile vlastitim strategijama u području kibersigurnosti. E, dobili smo zajednički definiciju upravljanja rizikama kada je kritična infrastruktura ugrožena, kako se baviti u transportu, energetskom sektoru i u drugim uslugama, a kad je riječ upravo o kibersigurnosti u ovom elementu. Stvorilo sam čitavu mrežu cetis i mislim da isto tako prije no što je direktiva E, usvojena, bilo je izuzetno važno da to shvatimo kao jedan važan e, dio zakonodavstva jer ova direktiva je upravo naš put kako se treba tretirati e, težak kibernetički napad i kako se ponašati u tom trenucima. Međutim, postoje neka područja sivih zona ovaj predlog koje je komisija dala kada je reč o javnom i privatnom sektoru koji su pokriveni sada, javni sektor više nije pokriven. I isto tako znamo da u najnovijim događanjima u zadnjih nekoliko godina, a prije svega kada je riječ o bolnicama, doista su bile izloženim napadima Kibernapad i u nekim državama, to je riječ u javnom uslugama, u nekim državama članicama, o nekim su pak bolnički sustavi u privatnim rukama. Kako da se ponašamo prema e, tim napadima u kontekstu ove direktive? Ne znamo, nemamo jasan odgovor na ovo pitanje želim se podržati Andresa Švaba, da, trebamo imati zajedničko razumijevanje o ključnim uslugama, isto tako i o onim e, digitalnim pružateljima usluga i pružatelj sadržaja, to je Google, Facebook, e, koji nisu e, pokriveni direktivom NIS. Moje pitanje direktoru i načelniku E, imate li u planu isto tako proširiti opseg da se uključi, dakle, o javni sektor, imate li planove da se upravo pozabavite i e, ovim pružateljima usluga, e, dakle, sadržaja na poslužitelju. Ne vidim da itko više se javio. Riječ je gospodina Boratinskog. Ne. Gospodin Žiron.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 que l'on a agressé. Madame Geron. Oui, euh, j'ai lu votre bah, rapport. J'en, un peu, Non, non, un peu plus lentement parce que pour les ah, Excusez-moi, je pensais que je fallait que j'aille plus vite. Ispričavam se, mislila sam da govorim, eh, da trebam govoriti što prije. Pročitala sam vaše izvješće od 22. Eh, de 11. i kad gledamo um, eh, odebrane indikatore u digitalnom sektoru, pitam se zašto je Francuska jedna od zemljih, rijetkih zemalja uh, koja je navela neke elemente vezane u razmjenu na internetu. isto tako Francuska nije navela prag e, za e, opskrbljivače DNS-om. Što možete zaključiti na temelju toga? Hvala. Evo, gospodin Boratinski, izvolite. Eh, thank you eh, Hvala lijepa na ovim vašim pitanjima i isto tako i na vašem usmenom doprinosu. Prvo, kad je reč o standardizaciji koja isto tako vidimo kao jednu svojevrsni odraz e, potrebe da se e, uravnoteže i pojednostave sve one uvjeti koje se postavljaju prema poduzećima u Europi. To je izuzetno važno pitanje koje obuhvaća i budućnost. Niz direktiva je na neki način poduzela e, tehnološki neutralni, nepreskitivni pristup s obzirom na činjenice da sama poduzeća trebaju uzeti srazmjernu isto tako mjere prema postojećem i mogućem riziku, a pitanje je li koji to standard će se koristiti, referiramo se na korištenje standarda, isto tako možemo vidjeti da u praksi i samo poduzeća koje upravljaju područjem kibersigurnosti na vrlo zreo i napredovali način koristi se standardima i toista e, koriste ga e, ISO 27.2018. E, Vi isto tako vidimo da i vlade uključuju standarde u, kroz svoje smjernice koje usvajaju. Međutim, moramo isto tako promisliti u kojem opsegu pak želimo biti na europskoj razini perspektivni. E, ako govorimo o poduzećima, ono što mogu često čuti i od samih poduzeća koje čini se da e, dosta dobro upravljaju e, na ozbiljan način ovo pitanje, ali to je i troškovno pitanje. E, nismo certificirani za to, niti službeno certificirani, a stoga da upravo kroz e, superviziju, isto tako i provođenje nadzora gdje možemo izuzetno pažljivo sagledati e, jer e, naravno da poduzeća svakako znaju da će se i sagledati pitanje kibersigurnosti u njihovom poslovanju i to bi možda bio način i put da se poveća učinkovitost mjera otpornosti. Stupanj harmonizacije na europskoj razini doista je dobro pitanje. Ono što bi bilo od koristi jeste da se spriječi svakako nastanak situacije da E, poduzeća u sličnim sektorima sa sličnim e, izazovima u području kibersigurnosti budu slično i postavljene jer e, države članice interpretiraju to tako zašto moraju različite, različite stvari, različite pristupe. Jučer baš sam imao jedan vrlo zanimljiv razgovor po prodavatelja rješenja u području kibersigurnosti. Oni kao prodavatelji su suočeni sa različitim zahtjevima koji puta dovode do toga da oni pak kao proizvođači ovakve opreme se ne žele sudjelovati u tome prevelike rizike rizik i premali profit. Eto, to je upravo e, dao jedan poduzetnik kao primjer koji se bavi rješenjima u području kibersigurnosti i koji je upravo e, je kazao da je to prevelik rizik za ulazak u jednu takvu izradu sustava za kibersigurnost. Dakle, harmonizacija istovremeno znači i davanje sloboda poduzećima što je najbolje za njih. Ako ćemo previše otići u ovom preskriptivnom smislu, onda pak imamo rizike da ćemo pasti u stupicu, da će ispuniti sve uvjete na papirnatom smislu, ali da neće promijeniti e, samu e, područje i okoliš ugrožavanja kojim su svakodnevno izloženi. Kada pogledamo pogledamo kontekst e, samog certificiranja i kada isto tako pod misom možemo isto tako e, sagledati i certifikaciju proizvoda, ali i usluga i procesa kako će se ovaj okvir razvijati u budućnosti, to bi svakako bio dio revizije NISA. Također e, bih želio odgovoriti na postavljeno pitanje koje je postavljeno potpredsjednik Ancip Istaknuli ste da je ugroženo zdravstvo, da. To je područje velikih mogućih opasnosti kada pogledamo jednu sliku, dakle, u jednom sektoru koji je, financijski sektor koji je dosta uznapredavao, koji su poduzeli e, mjere, a isto tako energetski sektor i e, sektor prijevoza i prometa. E, naravno, zdravstveni sektor ima nudi neke mjere, a to su prije svega bolnice koje od samog početka postavljaju svoje sustave zaštite od kibernapada i naravno to su sustavi koji su često financijski ugroženi, stoga moramo daleko bolje sagledati, vidjeti i svakako potom skupinom za suradnju izraditi određene e, smjernice koje se tiču zdravstva, koje će isto tako e, državne organe u području zdravstva e, upozoriti na rizike i isto tako vidjeti što će u konačnici poboljšati ovu sadašnju situaciju pitanje koje postavljeno vezano uz pružatelju usluga i sadržaja i smještaja e, velike platforme, ako pogledate Google, koje isto tako e, koji je isto tako dio ovih e, online pretraživača, neke od ovih kompanija jesu u nekom smislu isto tako i pružatelji ključnih usluga i operatori ključnih usluga. Međutim, ovo je rezultanta svega jest e, pregovaračka narav prije 4-5 godina katalog e, digitalnih pružatelja usluga bio je e, sveden na pretraživače, na online tržišta, i isto tako usluge u oblaku, a time smo pokrili taj dio. Međutim, trebamo podsjetiti isto tako da e, pružatelji usluga smještaje na pozitelju su zapravo tradicionalne kompanije. mi smo jedan e, laganiji pristup, ne možemo ex e, navesti i nad njih staviti ove posebne nadzorne mjere. Hvala vam lijepa na postavljenim pitanjima i hvala vam isto tako na suradnji. Hvala. Mislim da će se svakako ova tema vraćati na naš dnevni red. Biće važno i da naš odbor se bavi time stalno, što nas dovodi do sljedeće točke na dnevnom redu, a to je rasprava o sa komisijom, a riječ je o provedbi uredbe o građenim proizvodima čućemo isto tako i evaluaciju komisije i daljne planove koje komisija ima s tim. Gospodin Koziku, e, glavna uprava e, DigiGrow, a isto tako želim značiti koliko je važna provedba zakonodavstva, a svakako želimo nadzirati provedbu uredbi imate u vašoj dokumentaciji priučenje zastupnicima, a smijem li dozvoliti gospodinu Koziku da iznesete e, vaše izvješće na nadzoru vezano uz ovu uredbu. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala što ste mi dali priliku da predstavim rezultate naše ocjene vezane uz uredbu o građevinim proizvodima. Nekoliko riječi o samoj industriji. Glavne karakteristike te industrije su sljedeće. Prvo, moramo biti svjesni doista velike veličine tog sektora koji e, zapošljava nešto manje od 3 milijuna ljudi u Europi. E, to je značajno tržište 240, e, od 240 milijardi eura. Mala je razina uvoza 14 milijardi dominacija malih poduzeća, 82% mikro, e, mikropoduzeća 90% malih poduzeća, a 82% mikropoduzeća, velika raznolikost e, samih e, proizvođača. Tu se radi o stvarno različitim proizvodima, sustave za utvrđivanje dima, požara, krovni pokrovi, pločice i tako dalje kuhinski umivonici, odnosno sudoperi. Kad je riječ o samoj uredbi, ona također ima neke specifičnosti. Ima za cilj e, ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta za građane proizvode, ali same države članice imaju isključivu e, nadležnost za građevinarstvo, odnosno za korištenje tih proizvoda. Znači, to se može provoditi, znači, sama provedba eh, je na nacionalnoj, lokalnoj, odnosno regionalnoj razini. Ova uredba ima za cilj omogućiti eh, građevnim proizvodima koji su zakonski zakonito e, na tržištu, da se prodaju na tržištima drugih država članica, ali to ne jamči da proizvod koji ima oznaku CE se može sustavno koristiti iz zato što zakonodavstvo o građevinskim radovima je u nadležnosti država članica, dakle ovo o čemu sam malo prije govorio. E, to nije dio zajedničkog e, pristupa od tehničkog tehničkoj regulativi i to je zbog dva važna faktora, a to je priroda proizvoda koji su često međuproizvodi, te činjenica da građevinski radovi su u nadležnosti država članica. Tu je još jedna specifičnost, a to je da se ne definiraju zahtjevi vezani u same zahtjeve, e, proizvode. Znači, nije da proizvodi moraju zadovoljiti određene zahtjeve, za razliku od regulative vezane uz strojeve ili neke druge proizvode koji podliježu usklađenom zakonodavstvu. Definiraju se usklađena pravila kako ocijeniti performansa, odnosno učinkovitost e, tih proizvoda, kako reagiraju na požar, e, provodljivost topline, te izolaciju od sunčevih zraka. Zatim su tu usklađena pravila za e, stavljanje na tržište. Osim toga je tu i značenje oznake CI, oznaka CC CE se odnosi na ocjenu performansi, a ne na sukladnost proizvoda. Postoji još jedna specifičnost ove uredbe, a to je da e, usklađena javna nabava, odnosno usklađeni okvir, ne ocjenjuje sukladnost, zapravo ocjenjivanje e, sukladnosti proizvoda nije obvezatno odnosno ob, to je obavezno u drugim sličnim uredbama, ali ovdje to je obaveza ocjena sukladnosti. Odlučili smo pokrenuti e, postupak e, ocjene zato što smo bili svjesni određenih poteškoća. Ova uredba je usvojena 2011. godine kada je zamijenila e, takvu direktivu. Znamo kakve su bile poteškoće sa e, provedbom te direktive u Europskoj uniji primjenjuje se od 2013. godine u potpunosti. U srpnju 2016. godine, dakle već tada, e, izdano je izvješće o provedbi te uredbe i tu su utvrđene mogućnosti za poboljšanje u provedbi prije svega i e, utvrđeno da je potrebno dodatno raditi da bi se riješili problemi u provedbi s državama članicama i drugim akterima primjerice tijelima za normizaciju i recimo EOTom. Isto tako, dodatne poteškoće bile su vezane uz pravne poteškoće i bilo je potrebno pronaći rješenje. Stoga smo pokrenuli širi konzultacijski postupak, proces konzultacija sa dionicima, a dionici su dolazili naravno iz država članica, predstavnici industrije, iz EOTE, zatim nacionalna normizacijska tijela, kao i e, tehničke platforme. Već u 11. mjesecu 2016. godine rečeno je da bi to moglo dovesti do revizije same uredbe. Treba isto tako reći da IMCO je održao saslušanje u siječnju 2017. godine i ako mi dopustite, rezimirao bi zaključke sa tog zaslučanja. Mislim da je došlo do slaganja oko toga da da ovo tržište ne funkcionira baš ispravno. Također smo se dogovorili da se vidi da li e, se postiže relevantni cilj i da trebamo vidjeti kako, kako se možemo potruditi da se on u najboljoj mjeri ostvari. I od tada komisija radi na tome. Paralelna ocjena te ocjena učinka su išli paralelno 2017. godine. Nakon toga su ta dva postupka odvojena i to ne zato što nismo htjeli paralelno raditi na ta dva postupka, već smo shvatili da je ova uredba jako kompleksna, da su utvrđeni problemi isto tako kompleksni, te smo htjeli napraviti duboku analizu e, preostalih otvorenih pitanja e, kako bismo e, imali kako bismo bolje istražili potencijalna rješenja u budućnosti. Za potrebe ocjene koristili smo različite izvore. Pokrenuta je analiza, odnosno studija 2017. godine, ali smo koristili već postojeće studije i pokrenuli neke dodatne e, studije, a koristili smo i e, relevantnu statistiku. Također smo pokrenuli nekoliko konzultacija to su bili e, razgovori, telefonski razgovori s više, zatim e, anke, telefonska anketa s više od 700 sudionika, konzultacije, zatim smo organizirali e, tehničke platforme sa pet pematskih sastanaka koji su se odvili tijekom 16. i 17. godine. Tu su bili predstavnici industrije, tehnička tijela i tako dalje. E, to je dovelo do ocjene. Rezultati su predstavili u e, izvješću o EOTM-u te o radnom dokumentu e, komisije o ocjeni ove uredbe. Cilj je bio da se time obuhvate sve teme ove vezane za ovu uredbu i stekne šira slika. Koji su glavni nalazi? Postoje sistemski izazovi za koje još uvijek nismo našli rješenja. Da bismo, ako ih želimo kategorizirati, onda bismo mogli reći da se jedan odnosi na nedostatnoj kvaliteti normi, a to je sama srž sustava i samim time taj sustav e, ne udovoljava industrijskim potrebama država članica. Drugi zaključak je nedjelotvoran i neujednačen nadzor tržišta. To nije specifično za ovu uredbu, ali je možda najakutniji kad je riječ o ovoj uredbi. Nadalje, mjere pojednostavnjivanja koje su predviđene kada se prilikom usvajanja ove uredbe nisu ostvarila le svoja očekivanja. Zatim, utvrđeno je da e, relativni uspjeh alternativnog puta EOTE je rezultat nedostatka samog e, procesa normizacije, a ne zato što je to alternativni e, put koji je na neki način poticao e, inovacije. E, u drugom dijelu ocjene zaključeno je da ako dođe do revizije uredbe, onda trebamo razmotriti druge aspekte koje sada nismo razmatrali E, a to su okolišne odredbe, održivost, kružno gospodarstvo, sigurnost e, građevnih proizvoda, e, pogotovo kategorija uradi sam, prilagodba inovacijama, primjerice uzimanje u obzir digitalizacije, 3D printanje i unaprijed, dakle, montažne kuće. Dakle, to su dodatne stvari koje bi u tom slučaju trebalo uzeti u obzir inicijalne reakcije dionika e, bile su da ne bi trebalo doći do promjena, a to smo čuli tijekom saslušanja u IMCO 2017. godine. I jedan osobni komentar, taj pristup bez promjena obično se temelji na dvije stvari. Prvo, u to vrijeme e, puno ljudi je još uvijek držalo da su rješenja koja su potrebna bila izvedivija u okviru sadašnjeg zakonodavnog okvira, a drugo, ljudi drže koji drže da e, ova uredba dobro funkcionira proizlazi iz činjenice e, da se ova uredba na različit način e, primjenjuje državama članicama, a u nekima se ne E, ne primjenjuje kako bi e, pravni okvir to zahtijevao. Zatim, e, isto tako postoje određeni sudski predmeti koji se vode u ovom kontekstu, a ti predmeti sada su u žalbenom postupku. Isto tako smo proveli neformalne razgovore s državama članicama na inicijativu finskog predsjedništva i tu smo shvatili da države članice su sve svjesnije poteškoća i da države članice se ne protive u potpunosti mogućoj reviziji unatoč činjenici da da iako još ne postoji konsenzus oko toga na koji način bi se revizija trebala e, provesti i koje ciljeve postići. U e, zaključcima vijeća iz studenog prošle godine govorilo se o reviziji uredbe u kontekstu više kružnog gospodarstva. To je nešto što smo utvrdili i u samoj ocjeni. Dakle, kada bih rezimirao zaključke ocjene, mogu reći da regulatorne potrebe država članicama trenutno nisu zadovoljene e, ovom uredbom. Ulaganjem u reviziju uredbe i razmatranje te ideje nešto što je potrebno. Spomenuo sam razgovore s državama članicama Isto tako smo razgovarali o tome kako sadašnji sustav poboljšati te kako bolje upravljati stečevinom. Cilj je da se omogući usklađivanje građevnih proizvoda, uključujući i u slučaju da ne bude revizije. U, tom, u toj perspektivi treba definirati kriterije i prioritete za razvoj i usvajanje prikladnih harmonizacijskih specifikacija. Ovaj pristup su inicirale prije svega države članice, a nakon toga su one, dakle one su same konzultirale predstavnike industrije, a u kasnoj fazi validacije e, se uključuju dionici. Kad je riječ o sljedećim koracima i naravno ne anticipirajući odluku i s obzirom na kompleksnost i e, dubine problema koje treba riješiti, mislimo da brzi prijedlog ne bi ponudio adekvatna rješenja i mogao bi dovesti do neproporcionalna kašnjenja na razini e, suzakonodavaca. Želimo testirati moguće e, pristupe neformalno, želimo razgovarati sa svim dionicima prije nego što išta napravimo. Od početka smo spremni razmotriti sve mogućnosti. Sjećam se sastanka koji je organiziran u Europskom parlamentu gdje e, gdje smo čuli šokantne izjave poput ništa ne isključim uključujući i povlačenje. Do tada se o toj uredbi e, do tada su se čule samo kritike, a istovremeno e, su, nakon što se čula ideja o mogućnosti povlačenja, smo mogli čuti samo prekrasne riječi o toj uredbi. Dakle, mi ne zatvaramo nikakva e, vrata. Ako je moguće popraviti e, uredbu, možda trebamo je učiniti nekako fokusiranijom, možda trebamo formulacije, pogotovo tehničke formulacije, E, e, popraviti, a isto tako definirati zahtjeve za proizvode na novom zakonodavnom modelu. Postoje različite e, opcije koje trebamo istražiti. Jedno je sigurno, trebamo dodatno razgovarati sa državama, članicama, dionicima i s vama da vidimo koji je najbolji pristup, jer je ovo stvarno kompleksan zakonodavni akt. Ja zapravo neću vam reći koliko dugo radim u ovom području, dakle na unutarnjem tržištu, ali bih rekao da je uredba građanim e, proizvodima jedno najkompleksnijih. Mi smo pokrenuli e, novu studiju u srpnju prošle godine. Rezultati će biti poznati e, ove godine isto tako u srpnju i želimo ocijeniti moguće buduće opcije u slučaju da se donese odluka o reviziji ove uredbe. To naravno će odlučiti se na političkoj razini. To uključuje novu anketu na razini industrije, nove javne konzultacije da se vide učinci e, budućih opcija, zatim e, potrebne su konzultacije s dionicima i državama članicama. To će biti ključno za izradu e, prijedloga koji će riješiti utvrđene probleme, a bit će naravno troškovno učinkovit. Ovaj pripremni rad nije tračenje vremena, već e, se na taj način brinemo da ne dođemo do slijepe ulice i naravno mi smo spremni o tom razgovarati sa svim zainteresiranim stranama. E, evo, staću ovdje, znam da već jako dugo govorim, ali evo toliko za uvod. Hvala gospodine Kozigu. Ono što vam mogu reći je da je naš odbor jako zainteresiran za ovu temu E, prijavilo se dosta govornika, a isto tako mogu reći da smo se odlučili za e, izvješće o provedbi ove uredbe i nastavit ćemo o tome razgovarati. Ako se svi e, slažu, davat ću riječ prema redoslijedu javljanja. Prva je gospođa Baso, nakon toga gospodin Švab, a nakon toga gospodin Logan. Gospođo Baso. Grazie. Sappiamo che in Europa Hvala. Znamo da su u Europi razine emisije formaldehida iz drvenih panela su uređeni uredbom o općim propisima koja utvrđuje dvije razine, prvu i drugu. No, 2018. godine Njemačka je de facto uvela tehničku prepreku na unutarnjem tržištu jer je unilateralno izmijenila metodologiju mjerenja takvih emisija i uvela je još jednu restriktivniju razinu, odnosno 0,5 ova metodologija koja osim toga nije potvrđena testovima kao referentnom mjerom predviđa jednu restriktivniju granicu koju se mora poštovati kako bi se plasiralo proizvode na njemačko tržište. Dakle, neke zemlje članice ne poštuju uredbe i dovode do iskrivljavanja tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu jer time zapriječuju plasiranje tržište proizvoda koji su u skladu sa europskim normama. Moje pitanje je što se namjerava poduzeti u pogledu ove njemačke jednostrane inicijative koje bi se mogle priključiti i druge zemlje članice, a posljedični učinak bi bio taj da bi došlo do fragmentacije na unutarnjem tržištu. Gospodin Švab je drugi. Htio sam prepustiti riječ e, kolegi, ali rado ću uzeti riječ, iako nisam baš zadovoljan e, komentarima kolegice Baso. No, što god da ona izjavila o svojoj argumentaciji, Drago mi je što ovime mogu se založiti za više usklađivanja u ovom sektoru, jer što god da Italija ili Njemačka činile u pogledu ove uredbe koja ostavlja manevarskog prostora zemljama članicama jer su one nadležne za javni nadzor nad građevinskim materijalom. Dakle, one mogu eh, provoditi inspekcije kako bi utvrdile sukladnost građevnog materijala može se poklopiti također sa tržišnim gospodarskim propisima koji zapravo nisu svrsishodni ako su u suprotnosti. Dakle, ne drže se logike jedinstvenog tržišta. Sjećam se uvođenja ove uredbe o građevnim proizvodima i ona je doista bila prekretnica i trebamo doista nastaviti tom, e, raditi na tome. Ne bih e, se pozvao možda na primjer e, drva, nego recimo kamenog materijala. Dakle, nema razloga zašto se neki kameni materijal ne bi mogao koristiti u Njemačkoj ili u Italiji. Dakle, možete imati veće ili manje kamen, ali se on može koristiti u E, svim zemljama Europe, a prije toga treba zadovoljiti određene popise i komisija je dobro objasnila put do toga, ali zemlje članice su tražile neka posebna izuzeća zbog vlastitih posebnosti, ali one ne drže vodu. Tako da e, bih rekao komisiji da možemo stvoriti jedan usklađeniji sustav e, inspekcijskih metoda kako bismo se borili protiv požara, potresa i tako dalje koji će biti usklađen sa propisima Europske unije kako bi e, proizvođači iz Milana ili iz Berlina mogli plasirati svoje proizvode svugdje u Europi. U redu, evo imamo još jedno treće pitanje pa ćemo onda pružiti komisiji mogućnost da odgovori. Gospodin Lokegard. Da, ovo je doista složeno pitanje i hvala vam na vašem izlaganju. Mi uvažavamo ocjenu koju je komisija dala ove uredbe ali imam neke dvojbe na koje želim ukazati. Budući da komisija želi e, odustati od nestandardizacije oznake CE, nema sumnje zapravo da bi se moglo poboljšati ovaj sistem, ali e, zapravo njegovo potpuno poništavanje bi značilo da smo uludo uložili novac u to. Dakle, zašto ne bismo ga poboljšali? Osim toga, komisija tvrdi da se ovaj sustav nije koristio za inovativne proizvode, ali ova uredba o građevnim proizvodima ne izvaja inovativne proizvode za e, posebne svrhe, nego se odnosi na e, sve proizvode koji nisu obuhvaćeni normama. Dakle, bez e, obzira na to da je pokazala određeni nedostatak hrabrosti. Osim toga, komisija tvrdi da je njihova odluka posljedica ne sukladnosti proizvoda, ali ako pogledamo popis e, proizvoda iz 2016. dogodine to pokazuje da nije točno, odnosno dodatna e, standardizacija bi e, poboljšala sustav e, oznaka CE, a komisija osim toga tvrdi da je taj sustav označavanja skup i opterećujući za mala i srednja poduzeća, ali to je utemeljeno na lažnim pretpostavkama. To su dobrovoljni sustavi označivanja i sam proizvođač treba ocijeniti isplativost takvog sustava i osim toga Organizacije za certificiranje ističu da bi poništenje ovog sustava dovelo do povećanih troškova za mala i srednja poduzeća. Dakle, ova, ovi problematični zaključci dovode do pitanja jesu li dionici sudjelovali u savjetovanju budući da se razmatra tako radikalan potez. Ja bih eh, zamolio komisiju da ponovno razmotri ovo pitanje u svom nadolazećem radu na reviziji ove uredbe. Možete li odgovoriti na ova prva tri pitanja, onda ćemo e, prijeći na sljedeća tri. Izvolite. Kada je riječ o prvom pitanju, tu se vraćamo na ono o čemu sam e, govorio kada sam e, spomenuo različitu provedbu u zemljama članicama. Neke zemlje članice su potpuno odustale od nacionalnog sustava i primjenjuju samo uredbu, neke primjenjuju uredbu kao dopunu nacionalnom zakonodavstvu, neke je primjenjuju na određeni način, neke je nadopunjuju i tako dalje. I to dovodi do te e, različitosti koja je ponekad e, dobra kada je riječ o Europskoj uniji, ali e, to dovodi u pitanje u slučajevima određenog zakonodavstva. No, imamo taj predmet u vezi sa oznakama i to nas je odvelo na sud u daljem pokušaju usklađivanja normi kada bih eh, htio ocrtati ponekad te dodatne zahtjeve, ja nisam diplomat, ali reći ću da oni proizlaze iz zahtjeva koji bismo mogli povezati sa protekcionističkim eh, tendencijama. Ponekad takvi zahtjevi proizlaze iz činjenice da uskađeni propisi ne osiguraju onu razinu sigurnosti koju želimo postići. Sa pravnog stajališta nema razlike. Dakle, dodavanje dodatnih e, zahtjeva usklađenim e, natječajima je u suprotnosti sa europskim pravom, ali ako e, ste odgovorna osoba, morate povući tu razliku između dodatnih zahtjeva koji nisu opravdani zbog sigurnosti građana i dodatnih zahtjeva koji se ne bi trebali ukidati. Ja to ne bih učinio jer oni zapravo nadopunjuju e, propise i e, poboljšavaju sigurnost građana. I to je ono što nastojimo riješiti. To je proizišlo jasno iz ocjene i iz sudskih e, predmeta i to smo postavili kao pitanje tim zemljama članicama istovremeno sa sudskim postupcima jer i dalje razgovaramo ako se sporimo na sudu. Dakle, evo, to su uobičajene situacije do kojih dolazi. Sada neću komentirati ovaj primjer Njemačke, ali to su slučajevi koji se stalno pojavljuju. I osim toga, zato želimo e, revidirati uredbu, zato jer situacija sada nije dobra. No, mm, s time ipak treba e, naglasiti s pravnog stajališta da postoji samo jedno viđenje stvari. E, dakle, gospodine Švab, mi smo uvijek za više harmonizacije kao službenici komisije. Dakle, vi ste spomenuli e, i naravno nema nikakvog razloga da se borimo protiv toga. Dakle, mogli bismo prilagoditi uredbu kako bi bila učinkovitija i kako bi omogućila bolju usklađenost. I osim toga, osim uredbe smo poduzeli druge inicijative. Vi ste spomenuli Catherine Styler. E, srećate se e, slučajeva Greenfield sa velikim požarom. No, to ne potpada pod e, nadležnosti komisije. Kroz uredbu smo osigurali razmjenu najboljih praksi na dobrovoljnoj osnovi između zamalja članica kako bi se razmotrilo načine sprječavanja požara u zgradama. Recimo u Njemačkoj imate zakonodavstvo o zgradama koje predviđa primjenu nezapaljivih proizvoda na fasadi e, gdje se pričvršuje ljestve vatrogasaca. Ja nisam bio upoznat s time kao i neke zemlje e, članice, ali organizirali smo jednu platformu za razmjenu informacija o požarima i e, to je dovoljno do razmjene različitih ideja između zemalja članica. I na kraju još nešto o harmonizaciji, usklađivanju možemo učiniti više kroz uredbu, van uredbe u smislu razmjene najboljih praksi i informacija, ali uvijek će postojati različite situacije koje će zahtijevati različita rješenja. Recimo, ako se koristi e, toplinska izolacija, u Finskoj ona se neće koristiti isto na Siciliji. Ili postoje e, antiseizmički propisi u određenim trusnim područjima koji nisu potrebni drugim područjima Europske unije. Dakle, tome trebamo vrlo pragmatično pristupiti. ECO oznake. Znam da je e, mnogo uloženo u to i to je učinila također i komisija, ali nije izvučen nikakav zaključak. Svaka mogućnost je otvorena. Evo, samo nekoliko komentara. E, s pravnog stajališta istina je da e, sustav tehničkih ocjena nije za inovacije, nije posebno naglašeno da to pokreva inovacije, ali svejedno to sam spomenuo u tom kontekstu. Dakle, ako pogledate dokumentaciju u okviru tehničke ocjene. 91% tih dokumenata se još uvijek e, temelji na direktive o građevnim proizvodima. Dakle, na zakonodavstvu koje je bilo na snazi prije novog zakonodavstva koje je e, stupilo na snagu 2013. godine, osvojeno je 2011. Istina je da to nudi brža rješenja, ali, kao što sam rekao, ispitujemo još e, druge opcije i trebamo također uzeti u obzir, dakle, kada sagledamo čitavu lepezu normizacije, Izdano je više od 6000 certifikata u okviru sustava tehničke ocjene za razliku od milijuna E, certifikata sukladno e, normizaciji. E, trebamo imati u vidu te omjere, dakle 6000 naspram milijuna. Razmotrit ćemo sve opcije, ali ne bismo trebali pretjerivati kada je riječ o važnosti ovog pitanja ako sagledamo cijeli sustav. Tamo postoje neki problemi koje ćemo trebati na neki način riješiti, ali e, trebamo ipak e, zadržati ovaj osjećaj razmjera. Evo, prelazimo na sljedeća tri pitanja. Gospodin Kalskind ima riječ prvi, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala predsjednicima komisije na e, vrlo detaljnom izlaganju i drago nam je da su uredbe omogućile stvaranje više trgovinskih e, prilika i e, veći mogućnost e, izbora i bolji protok informacija. Evo, priključujem se kolegi Rokegardu kada je riječ o dvojbama koje je iznio i o zaključcima u pogledu sustava standardizacije. Govorili smo o problemima koji su nam dojavljivali neki dionici kada je riječ o dojmama o provedbi, tako da je i naša, naš odbor to e, razmotrio i trebali bismo u izvješću o ocjeni i to naglasiti. Kao što je rekao zastupnik Lokegard, i ja ću se pozabaviti ovim pitanjem, ali drugčije ću pristupiti tome. U komunikacijama komisije o zelenom planu nalazi se nešto i to ste vi spomenuli u svojem izlaganju. Odnosno, govori se o integraciji cirkularne ekonomije, ali možete li nam nešto više reći o tome? Znači li to da ćemo imati više informacija o ekološkim kriterijima ili informacije o, recikliranju ili hoće li doći do više obveza? Mi nismo odbor za zaštitu okoliša, ali se također bavimo ovim problemima i vidimo također da se građevni proizvodi izrađuju koristeći prirodne resurse. I kada vidimo recimo da e, je teško doći do nekih e, sirovina, recimo o pijesku i govorili smo tu o kamenu, naši građani sigurno da neće htjeti da iscrpimo sve prirodne resurse. Evo, ako pogledamo ovdje zgrade po Briselu i sav otpad koji se uklanja prilikom obnove tih zgrada, pitamo se kamo se to odlaže. Hoće li se u prilikom ove revizije uzeti sve to u obzir? A, gospođa Grapini ima riječ. Vaše uvodno izlaganje je bilo vrlo detaljno i prema brojkama koje ste spomenuli na početku vidimo da ovo pitanje ima veliki učinak na jedinstveno tržište, ono je bitno za mala i srednja poduzeća i za proračun i tako dalje. Ne slažem se međutim sa vašim zaključcima jer ste rekli da je održano saslušanje 2017. godine. Ja sam tada isto tako bila zastupnica u Europskom parlamentu. I da ove izmjene nisu bile dobra zamisao da ste razgovarali s dijanicima. Jeste li u njih uključili i potrošače? Naš odbor iznad svega zanima rad jedinstvenog tržišta i to sa tržišnog natjecanja, ali i sa stajališta sigurnosti potrošača, to jest građana. U studiji spominjete samo dionike i toga se pitam jeste li razgovarali sa ili anketirali potrošače? Jeste li razgovarali samo sa poduzećima? Kako je ishod e, saslušanja 2017. pokazao da postoje nedostaci u uredbi, onda smo izgubili mnogo vremena. Sad je već 2020. godina i komisija mora nešto konkretno predložiti. Moramo popraviti uredbu, trebamo izmijeniti sigurnosne odredbe jer svi europski građani su europski građani gdje god se nalazili. Ja ne bih u svojoj zemlji htjela da dođe do tisuće smrti uslijed potresa. Ili ne bih htjela građevne proizvode koji su radioaktivni. Dakle, doista bih htjela da komisija izmijeni ovu uredbu. Rekli ste da ćete u srpnju ove godine imati na raspolaganju novu studiju i mene zanima Jeste li razgovarali također i s potrošačima kao korisnicima ovih građevinih proizvoda? Hvala lijepa, gospođa Leto Matarkes. Hvala, gospođa predsjednice, hvala i komisiji na njihovom izlaganju. Želim kazati sljedeće. Naravno, ova Uredba je jako važna, bila je jako važna i kad je bila riječ o stvaranju zajedničkog tržišta i kad je bila riječ o sigurnosti naših građana. A sada postoje tim važnija i to bi već bilo dovoljno za revidiranje same uredbe kada uzmemo u obzir same ciljeve i kada uzmemo u obzir isto tako i sve preduvjete za zaštitu okoliša koji su e, velike predmetom Komisije europskih e, e, institucija. I mislim da upravo ova uredba može postati u konačnici jedan dobar instrument eh, da se i ciljevi u području zaštite okoliša i ostvare u konačnici. No, uredba je samo toliko dobra koliko ju možemo primijeniti, inače je to samo mrtvo slovo na papiru bez ikakvog utjecaja na realne okolnosti. Dobra je isto tako samo ukoliko je jednostavna i mm, zabrinuta sam pomalo što se tiče upravo onoga što je komisija u jednom sporednom dijelu rečenice istaknula, a to je rečeno da nismo mogli ići prema pojednostavljenju koliko smo to htjeli. Zbog čega? Zbog čega se to nije uspjelo? Jer upravo u uredbi gdje imamo toliko pojedinosti, ukoliko se ona neće pojednostaviti i upravo kada je riječ o tehničkim odobrenjima i kada je riječ isto tako e, o europskim E, pravilima, sve će to postati kroz europsku tehničku ocjenu jako teško, administrativno teško, bit će to užasno složeno. Ako to nema nikakvog utjecaja, onda se općenito može postaviti pitanje e, da zapravo u konačnici se ništa neće promijeniti, niti će se ikoga dodatno zaštititi, zbog čega zapravo ovo pojednostavljenje nije moguće. Evo, Hvala lijepo na vašem e, dosadašnjem e, predanom radu na ovom dosjeu. Hvala. Što se tiče harmonizacije, nekoliko preciznijih e, navoda. Imamo jedan predmet, jedan slučaj koji je izmijenio naš okruša, to je e, predmet Eliot. E, Europski sud je zapravo učinio standarde dijelom zakona. Kada bismo imali harmonizacije kroz standardizacijske organizacije, moramo ih provjeriti unakrsno jer prije objave u dakle, službenom listu e, to je element koji ih onda čini obvezujućim. Nekoliko brojki. Moram ipak iznijeti neke brojke kako bi e, nam sve skupa bilo jasnije. Od 218 e, standarda i izmjenih standarda vezano uz uredbu uređenim proizvodima 76 eh, je eh, izmjereno, 142 odbila je komisije, to to iz eh, razloga nesukladnosti sa uredbom i vezano uz stečenu, stečevinu, a koji će zapravo prometiti sama pravila 1025 iz 2012. godine o europskim standardizaciji, horizontalnoj standardizaciji koje predmete uredbe od 76 standarda koji su analizirani 64 su standardi koji su e, bili pod e, uredbom tržite građevinskih proizvoda od 444 e, samo 12 standarda i zapravo proističu iz uredbe. A zapravo i ne vraćamo se koje na onu prethodnu varijantu. Osim toga, svi ostali standardi uključivi ovih novih 12 e standarda nisu uspjeli pokriti sedam ključnih preduvjeta za građevinsku djelatnost. Ja sam ih eh, spomenuo u svom odgovoru gospodinu Švabu. Europski sud je istaknuo da dodatno harmonizacije za građevne proizvode, kao što sam kazao, da sustav treba upotpuniti i što za harmonizirane standarde bi značilo da sedam ključnih preduvjeta treba biti pokrivene kroz ključne karakteristike kojih zapravo čine. A u ovom slučaju to nije tako. To je prva tema. Druga tema, mm, duljina trajanja procesa, e, razvoj harmoniziranih standarda, potrebno je vrijeme za to, ali i najnoviji događaji su sve skupo još produžili. Ja sam spomenuo e, predmet James Elliot e, koji je sud e, odlučio kao dijelom europskog pravne stečevine da upravo harmonizacija standarda to postane. A isto tako odgovornost komisije, iniciranje i nadzor harmoniziranih standarda jest u nadležnosti komisije. To je naša odgovornost kada dobijemo harmonizirane standarde od samih e, tijela za standardizaciju, kada vidimo isto tako da e, prije same objave u službenom listu e, one postanu zakon. A što se tiče boljeg zakonodavstva, sami uvjeti za validaciju neće usporiti sam proces standardizacije situacija. Ukoliko vidite te brojke i teško je reći da sadašnja situacija jest uopće zadovoljavajuća. No, što se tiče drugog pitanja i komentara, zeleni dogovor, sporazum, da, doista E, tehnički jezik predviđa daleko više informacije vezano uz e, stabilnost e, u upotrebnoj vrijednosti samih proizvoda. Što se tiče uredbe o građevnim proizvodom, uzeli smo u obzir nekoliko inicijativa, a spomenut ću samo jednu protokol o isto tako građevnom otpadu od rušenja koje sve dionike zatražio da kako bismo bolje mogli isto tako upotrebiti ovaj otpad od rušenja i kada imate E, građevinu koju rušite zapravo i koja nije dizajnirana da možete e, doći do osnovnih materijala i sirovina. Ja ću to povezati sa ovim zadnjim pitanjem koje je spomenulo i okoliš. Naravno, e, uredba pa o građevnim proizvoda može pomoći u tom segmentu, ali to je samo dio onoga što možemo učiniti kada je riječ o ukupnom okolišnom uvjetima. Dakle, govorimo o građevnim proizvodima koji energetski učinkovitost nije dijelom e, o e, uredbe. Dakle, e, samo građevinsko okruženje globalno je takvo da se možemo baviti samo nekim temama koje direktno možemo podvesti pod ciljeva zelenog dogovora. Potrošači. Ne smijemo zaboraviti da uredba se bavi sa proizvodima. To je važno. I ja sam istaknuo da ukoliko se bavimo proizvodima e, koji su u e, na tragu dakle majstora koji to sami odrađuju i za vlastitu upotrebu onda E, zapravo i same konzultacije i nisu e, dovršene. Imamo nekoliko kompleksnih pitanja koje moramo obraditi što se tiče sigurnosti potrošača. E, sama uredba može samo se baviti pod opsikom same primjene, a isto tako zemljotresi trusna područja, to je nešto što je u nadležnosti država članica. Subsidijarnost e, u tom pogledu postoji na europskoj razini. Nemamo e, nemamo ništa ni u uredbi za građevne proizvode kako treba graditi e, građevine koje su otporne za zemljotres. To nije niti dio ove uredbe, niti je to u nadležnosti Europske unije. To su komentari koje bih ja imao vezano uz postavljena pitanje. Hvala, gospodine Koziku. Još nešto? oprostite Pojednostavljenje. Ispričavam se što nisam e, to spomenuo, zbog čega nismo uspjeli u pojednostavljenju, ako se sjećate izvorno, e, dakle, onih mjera koje smo predvidjeli za e, pojednostavljenje, koje su bili daleko ambiciozniji i koji je u procesu suodločivanju, kada je usvajana uredba o građenim proizvodima, bilo je dobrih i loših razloga za to, međutim, želimo spomenuti samo ono dobro, jedan od tih je ne želite smanjiti, dakle, dobar razlog bi bio da ne želite smanjiti razinu sigurnosti, pa čak i ako je proizvod proizveden u malom i srednjem poduzeću, neki drugi uvjeti i argumenti kojima možemo raspravati, međutim, u konačnici, ono što imamo nije baš u praksi provedivo i to zaista nije pojednostavljenje u pravom smislu. Hvala. Hvala gospodine Koziku na vašim odgovorima. Mislim da smo time završili raspravu vezano za ovu točku dnevnog reda. Hvala vam lijepa. Vjerojatno se čuli da je naš odbor zaista zainteresiran za ovu temu. Mi ćemo nastaviti rad. To je doista velike zaloga u zakonodavstvenom smislu, ali dotiče se i mnoštvo drugih e, zakonskih rješenja. Hvala vam lijepo, kolegice i kolege. Time ćemo završiti naš jutarnji dio rada, malo ranije nego što smo očekivali. Ponovo se nalazimo ovdje u 14.30 minuta javno saslušanje, kao što možete vidjeti, vezano uz direktivu odgovornosti za proizvode i zaštita potrošača u jedinstvenom digitalnom tržištu. Vidimo se ovdje u 14.30 minuta i želim vam eh, pauzu. Hvala vam.